Good morning, ladies Dobro jutro, dame i gospodo. Konačno imamo ovdje prvog izvjestitelja ovdje u prostoriji, pa možemo započeti s našim današnjim radom. Our first... Naše prvo mišljenje Naše prvo mišljenje i naš prvi izvjestitelj je gospodin Novakov. Dobar dan, gospodine Novakov. Drago mi je što ste ovdje, pa možemo početi. Ipak kasnimo deset minuta. E, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja izrađuje izvješće o tome kako e, na najbolji način iskoristiti potencijal malih i srednjih poduzeća. Ređi izrađuje mišljenje. Današnji izvjestitelj gospodin Novakov e, će predstaviti svoj nacrt mišljenja. Kako bi se to uklopilo u naš e, raspored, mi ćemo u ređiju 24. svibnja glasovati o izvješću, pa predlažem e, rok za amandmane, za podnošenje amandmana u 5 sati u ponedjeljak 4. travnja. Dakle, 4. travnja je rok za podnošenje amandmana, a sada dajem riječ gospodinu Novakovu. Izvolite, gospodinu. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. E, drago mi je što mogu ovdje govoriti. Ja se ispričavam e, na glasu, ali to mi još, e, to sam još donio iz Bugarske. Možda neću ovdje imati jedno klasično izlaganje kako inače imamo u ovom odboru, jer je prva tema nije konvencionalna tema, ali trebamo novi pristup eh, za ovu temu i nove standarde. Ovo sam pripremio. U ovom trenutku nadam se da se slažete da imamo tri eh, velika koraka koja danas možemo učiniti. Eh, prvo, da stvorimo mala i srednja poduzeća E, to je vrlo teško i vrlo kompleksno. Dakle, mišljenje koje sam izradio bavi se sa najtežim korakom, a to je da e, imamo e, mala i srednja poduzeća koja rastu. Kao što znate, oni su kičma e, europskog gospodarstva i na tržištu rada zapošljavaju 70% ljudi. Dakle, trebamo primjereno e, financiranje za male, e, mala gospodarstva, kao što je mikrofinanciranje, nepovratna sredstva i slično. I E, dakle, imamo cijeli arsenal instrumenata za financiranje malih srednjih poduzeća, ali oni su toliko složeni i e, različiti da mala srednja poduzeća imaju poteškoća shvatiti što jest za njih, a što nije. Jer nešto su nepovratna sredstva, nešto su zajmovi, nešto su jamstva, a nešto su preferencijalni zajmovi. Dakle, trebamo se usredotočiti na regije koje malo iskorištavaju financijske instrumente, jer naj razvijenije regije koje trebaju manje investicija zapravo najviše njih iskorištavaju. Države, države članice i komisija moraju napredovati u daljem pojednostavljenju financiranja do 2017. E, što se tiče primjene e, i e, praćenja i kontrole. Govorili smo o tome i prošle godine kada smo govorili o pojednostavljenju, a još uvijek je to tema u našem odboru, zahvaljujući naporu našeg predsjedateljice. Međutim, trebamo jednostavnija pravila kada putujem Europom i razgovaram sa vlasnicima malih, velikih, srednjih i mikropoduzeća, oni nam svi kažu isto stvar. Ponekad je to toliko složeno da radije idem u banku, uzmem zajam, e, isplaćujem taj zajam sa kamatama umjesto da se e, bavim sa tom ogromnom e, administracijom, dugačkim postupcima kako bih dobio financiranje Europske unije. Zato ljudi kažu da je Europska unija udaljena od njih. Trebamo predvidljivu e, regulaciju e, za brzi razvoj e, u sektoru malih srednjih poduzeća koji je inovativan. To je dio nacrta izvješća. Posebno se trebamo usredotočiti na velike europske krize kako one ne bi dovele do manjih obveza za plaćanje u određenim sektorima. U prošlosti smo svjedočili da kada se pojavila kriza u nekim državama članicama ili u više od jedne države članice, onda je to veliko opravdanje kako bi e, u nekim sektorima e, povukli e, povukli financijska sredstva kako bismo ih prebacili na kraj godine. Uzmimo krizu koju sada imamo, izbjegličku krizu. Znam da će kriza će sigurno završiti, sigurno to neće biti u ponedjeljak niti sljedeći mjesec, ali jednom će završiti. I ako sada sve uzmemo i stavimo na to, u, za jednu ili dvije godine možda ćemo riješiti tu krizu, ali zaboravit ćemo na mlade, obrazovanje i e, ostale stvari. Zato moramo e, dobro u, e, balansirati naš e, proračun i ne smijemo zaboraviti na njih. Moramo podržati programe kao što su e, e, obzor 2020. i kao što znate oni koji rade u programu Erasmus rade u tri ili više zemalja i 55 ako 55 milijuna ne uložimo do 2020. što je 5 milijuna eura godišnje, a to nije dovoljno, mislim da se moramo više usredotočiti na ovakve programe kako bismo pomogli talentiranim e, e, e, talentiranim poslovnim ljudima da otvore radna mjesta za mlade ljude. Trebamo raspravu s parlamentu već 2016. o budućnosti kohezijske politike, jer tražimo od država članica da izrađuju dugoročne strategije, kako će oni raditi nakon 2020, koji su im planovi, što je s infrastrukturom, što je sa zapošljavanjem mladih, što je sa infrastrukturom. Trebamo dugoročne strategije Međutim, mi nemamo pojma što ćemo nakon 2020. pa moramo što je ranije moguće započeti raspravu o tome kako bismo znali koja će biti naša kohezijska politika za četiri godine. Isto tako trebamo provedbu e, e, preporuka za pojedine zemlje i e, reforme na nacionalnoj razini kako bi pomogli okolišu za poduzeća. Ja mislim da trebamo standardne postupke za uspostavu malih srednjih poduzeća, standardne postupke o, standardiziranim e, postupcima vezanim za javnu nabavu, a posebno u graničnim regijama gdje trebamo poticati odnose e, između e, poduzeća u tim regijama. Mogu i dalje govoriti, međutim vrijeme nam je ograničeno, ali mogu odgovoriti na pitanja ako ih ima. Hvala lijepa. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Izvolite. počet ću sa gospodinom Zofolijom, iz eh, SND-a. E, hvala gospođo predsjedateljice, hvala eh, izvjestitelju na dobrom poslu. Mala i srednja poduzeća su kičma europskog eh, tržišta. 23 tisuća poduzeća, 99% privatnih poduzeća koji danas e, stvaraju dva od tri radna mjesta e, u kontekstu gdje 20% mladih ispod 25 godina je nezaposleno, e, a u nekim regionalnim, u nekim regijama čak i 40%, trebamo nešto da izađemo iz krize. Male srednja poduzeća mogu biti glavni akteri ovog, ove promjene. E, mislim da dijelimo e, e, duh ovog izvješća imamo moramo imati pristup zajmovima posebno za startup tvrtke trebamo i pojednostavniti modalitete korištenja europskih fondova smatram da već da trebamo uzeti u obzir e, više e, mikro poduzeća, one koje imaju manje od deset 10 e, zaposlenika koje sada kažnjavamo. Isto tako mislim da moramo stvoriti bolje uvjete kako bismo potakli prenošenje e, e, poduzeća e, sljedećim generacijama, a i u tom smislu moramo smanjiti administrativni teret. Isto tako moramo početi već sada govoriti, kao što je izvjestitelj rekao, o budućnosti kohezijskih politika nakon 2020. godine. Moramo isto tako uključiti u ovu raspravu, raspravu regije i mala i srednja poduzeća kako bismo definirali nove ciljeve i u svjetlu rasprave koja se vodi o e, kružnoj ekonomiji i paketu kružne ekonomije moramo se više usredotočiti na sektore koji pružaju više mogućnosti za zapošljavanje kao što su zeleno gospodarstvo, turizam, e, usluge, e, obrtništvo i kultura. I još jedna stvar koju moramo valorizirati je stvarnost malih i srednjih poduzeća kada se radi o kooperativama. Dakle, imamo 300 tisuća kooperativa i moramo braniti i promicati socijalni europski model. Isto tako moramo se koncentrirati na stvaranje i e, podupirati mreže poduzeća. Mreže poduzeća su često jedini instrument e, za mogućnost e, dobivanja financiranja za inovacije, istraživanje i internacionalizaciju. Posebno mislim na mala srednja poduzeća u trgovini koja se nalaze u kontekstu velikih komercijalnih centara kao što, u velikim e, gradovima. Amsterdamski pakt e, koji, će, koji govori i o europskom e, gradskom planu želi uključiti socijalne dijelovi kako bi stvorila nova radna mjesta. Mislim da trebamo naglasiti i važnost e, podupiranja digitalizacije poduzeća i jedinstvenom digitalnom tržištu kako ne bismo zgubili e, konkurentnost globalnog tržište. Ja ću predstaviti o ovim e, pitanjima određene prijedloge amandmana. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospodinu Kakovu. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala i izvjestiteljima. Ja se slažem da je e, bitan gospodarski rast, a to je i nešto što moramo poduprijeti na mnogim razinama sa različitim e, mehanizmima, nepovratnim sredstvima, zajmovima, e, jamstvima i mikrofinanciranjem. Isto tako smanjenje administrativnih e, mjera je od ključne važnosti za mala i srednja poduzeća. Mala i srednja poduzeća za njih je ključni element za e, primanje financiranja za određene programe je primjena e, napretka kojeg treba pojačati. Isto tako trebamo raditi na tome da poduzeća dobiju financiranje, ali u mnogim programima e, previše je birokracije za e, proces e, prijedloga projekata. One se ne mogu potpuno usredotočiti na financiranje kada moraju zapravo poslovati i većinu vremena troše na to. E, mnoge tvrtke moraju isto tako zaposliti konzultante da to učine za njih. U Europi mnogo govorimo o tome da smanjimo administrativno opterećenje E, imamo ekoheziju, imamo e, smanjenje zahtjeva za pruženjem podataka, to će naravno biti dobrodošlo. Imamo mnoge programe koji podržavaju mala i srednja poduzeća, kao što je e, inicijativa za mala i srednja poduzeća. Nažalost, takvi programi e, svi e, nisu uspješni u području administracije. Nadam se da će komisija raditi na tome i da će mala srednja poduzeća od toga imati koristi. Kada se radi o nacrtu izvješća, moram reći da je e, samo zapošljavanje negativni fenomen. Svaki, svako društvo počinje od malog trgovačkog društva. Kada imamo tako veliki problem nezaposlenosti, onda je svaka, svako zapošljavanje pozitivno i inovativne ideje isto tako dolaze i u veća poduzeća putem samozapošljavanja. Thank you. Mr. Luer, on behalf of... Hvala gospodine e, izvjestitelju Sjeme Hvala gospođo predsjedateljice. Ja govorim u ime gospođe Tomašić koja ovo izvješće e, za nas e, podnosi. Imam određenih e, e, razmatranja vezano za financiranje malih i srednjih poduzeća. Jedan je nedostatak pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća u vrlo reguliranom okolišu i kao što je već rečeno, mnoga mala i srednja poduzeća imaju poteškoća pristupiti vanjskom financiranju. Ne samo male, start-up e, tvrtke, inovativna mala i srednja poduzeća i tvrtke koje se žele proširiti ili žele investirati u trgovinu, u inozemnu trgovinu. Ponekad e, financiranje za startup tvrtke je e, lakše dobiti nego podršku za e, tvrtke koje su već osnovane, ali žele se proširiti. Dakle, u tom trenutku startup je zapravo dobra mala i srednje poduzeće i u tom smislu je potrebno posebno financiranje. Postoji E, rizik da ovdje ostavimo e, jednu prazninu. Gospodin Novakov je rekao da neki ljudi radije idu u banku e, umjesto da ih financira Europska unija, mislim da je značajno. Ja bi radije da idu u banku, iskreno govoreći. E, koriste se financije i sredstva kako bi proširili svoje kapacitete, a ne da se, mislim da se za to trebaju koristiti sredstva, a ne da se zapravo e, spašavaju tvrtke. I e, to ne dopušta tržištu da dobro funkcionira. Međutim, te administrativne, ti administrativni tereti zaista postoje i postoji nejasnoća e, vezana za informacije koje ljudi trebaju dati, a isto ima i opterećenja vezanog za, e, za održavanje opreme i slično. Trebamo postoji diversifikacija e, planova za pomoć, a isto tako mislim da se nedovoljno usredotočujemo na rezultate. Moramo e, isto tako vidjeti koje vještine postoje u tim e, malim i srednjim poduzećima. Gospodin Novakov je rekao e, da trebamo, da ne smijemo ići na tradicionalni pristup, da trebamo ići na novi pristup. Pa mi je žao da govorim o tradicionalnim stvarima, ali one su tradicionalne zato što već dugo postoje i još uvijek su ovdje. Manje tradicionalno je da ne čitamo jedan govor koji smo pripremili, nego na, odgovaramo na komentare ostalih. Mislim da su dobri ovi komentari o tome što učiniti nakon 2020. Znate da je načelo neto doprinosa nešto što ja želim istražiti. Međutim, isto tako taj koncept zajmova umjesto neprovatnih sredstava, isto tako da ne biramo pobjednike što rade sada vlade. To je široka rasprava. Međutim, nadam se da će se ova rasprava više usredotočiti na mala i srednja poduzeća. Isto tako mislim da ne postoji dovoljna integracija e, sredstava, da postoji kašnjenja e, vezano za izvršne akte, rizici od prerevne provedbe zakona i isto tako e, neuključivanje dionika u ranoj fazi, tehnička pomoć i nedovoljno usklađivanje između različitih e, e, propisa za strukturne fondove i e, državnih potpora. Dakle, mislim da je bilo pozitivnih primjedbi danas ujutro, mislim da bi to moglo biti, moglo biti dobro izvješće, a gospođa Tomašić se radi što će raditi s vama. Hvala. A sada gospodin Škrlec, naš izvjestitelj do Sjeni. Uh, I will continue in Croatian if you allow me. Pozdravljam <clears throat> nacrt mišljenja kolege Novakova. Riječ je o vrlo važnom izvješću, pogotovo u kontekstu visokih stopa nezaposlenosti u pojedinim državama članicama i naročito pozdravljam to što se pozivate na brojne financijske instrumente te pozdravljam poziv za dodatnim pojednostavljenjem financiranja sredstvima Europske unije. Pohvaljujem poziv za pružanje dodatne potpore za spomenute programe za mlade poduzetnike u kontekstu preispitivanja odnosno revizije višegodišnjeg financijskog okvira koristim priliku još jednom naglasiti kako se višegodišnji financijski okvir treba voditi zelenim principima kako bi se ostvarili klimatski ciljevi koje si je postavila unija do. two thousand and thirty godine E, moram međutim skrenuti pažnju <clears throat> da smo u odboru imali već dosta e, e, mišljenja i izvještaja o tome kako treba ozelenjavati poduzetništvo kako treba pružati prilike malim i srednjim poduzećima da otvaraju zelena radna mjesta pa skrećem pažnju da u ovom nacrtu mišljenja niste nigdje spomenuli upravo zelena radna mjesta koja kroz mala i srednja poduzeća imaju visoki potencijal za stvaranje novih i održivih radnih mjesta te već postojeća radna mjesta učiniti zelenijima pogotovo imajući na umu kako četiri od deset malih i srednjih poduzeća imaju barem jednog zaposlenika na puno radno vrijeme na zelenom radnom mjestu to jest postoji više od dvadeset milijuna zelenih radnih mjesta u sektoru malih i srednjih poduzeća diljem europe u tom kontekstu E, svakako treba uvažiti principe cirkularne ekonomije s ciljem postizanja održivog ekonomskog rasta i stvaranja kvalitetnih radnih mjesta za mala i srednja poduzeća. E, pri tome svakako ne smijemo zanemariti potencijal malih i srednjih poduzeća da ekološke izazove pretvore u poslovne mogućnosti. Imamo postojeći Green Action Plan for SMEs, poticanje prijelaza na zelenu i cirkularnu ekonomiju stvaranje poslovnih prilika kroz integraciju zelenih poslovnih modela i zelenih tehnologija postizanje energetske učinkovitosti u malih i srednjih poduzeća predstavlja visoki potencijal za smanjenje troškova proizvodnje te potencijal za ostvarivanje zarade od proizvodnje. Tu vjerojatno ako se osvrnemo na postojeću legislativu treba poticati države članice kako bi ne samo motivirale nego i uvele određene subvencije i poticaje kako bi se upravo energetska učinkovitost mogla i primjenjivati u malim i srednjim poduzećima. Sve spomenuto e, također još najbolje možemo potaknuti zelenom javnom nabavom koju treba poticati na svim razinama upravljanja. E, ono što često zaboravljamo kada govorimo o poduzetništvu e, smatram da je važno istaknuti neravnomjernu zastupljenost žena u poduzetništvu postoci koji predstavljaju žene poduzetnice variraju između država članica no na europskoj razini ono iznosi oko thirty dakle moramo osposobiti mehanizme kako bismo postigli bolje rezultate po tom pitanju komisija i države članice moraju osigurati poticaje za povećanje prisutnosti žena u tom sektoru e, smatram kako bi navedene točke unaprijedile mišljenje ovog odbora te ću stoga uložiti amandmane u tom smjeru hvala lijepa Hvala, gospođo Demata. Hvala gospodine predsjedatelj, gospođo predsjedateljice. Kao što znate, ja sam izvjetiteljica jednog provedbenog izvješća o kojem će se glasovati u ovom odboru u travnju o e, tematskom cilju 3 i zato sam zainteresirana za mišljenje e, gospodina Novakova koji želi e, vidjeti na koji način možemo iskoristiti potencijal malih i srednjih poduzeća za otvaranje novih radnih mjesta. I zato želim e, nešto reći, e, recimo pojednostavljenje administrativnih e, poslova, kašnjenje s plaćanjem i javna nabava na europskoj razini. Ako sredstva na raspolaganju malih i srednjih poduzeća je lako dostupna ja bih e, više bila za e, instrumente koje je pospomenuo kolega. E, nije ništa rečeno o tome koje su koristi tih instrumenata kratkoročno, srednjoročno i dugoročno i kako lokalna, lokalne vlasti mogu na neki način olakšati pristup tim financijskim sredstvima. E, postoji i jedna zabrinutost u nacrtu. Dakle, nikakva kriza u Europi, niti kriza u Europskoj uniji treba dovesti do, e, do e, smanjenja sredstava za tematski cilj tri posebno pod jedan b za teritorijalnu i socijalnu politiku kao što su kozme erasmus trebaju E, i dalje biti podržani i u kontekstu revizije e, višegodišnjeg financijskog okvira. Na kraju želim reći da treba potpuno uključiti Europski parlament a isto tako i regije E, i civilno društvo o e, raspravi e, o kohezijskoj politici nakon 2020. Ta revizija mora biti transparentna i trebaju isto tako se poslušati inputi i svih dionika vezanih za kohezijsku i socijalnu politiku. Još su se tri osobe javile za raspravu. Počet ćemo s gospodinom Čikom. Zamolit ću vas e, da budete kratki, ne više od dvije minute. Vrlo kratko, gospođo predsjedateljice, to je e, jako dobra tema i potpuno se slažem sa kolegom Novakom, e, posebno kada se radi o prvom stavku, to jest o E, kombinaciji sinergije između izravnih i neizravnih fondova i sredstava. Mislim da je to jako dobro, posebno za male i srednja poduzeća koja kroz indirektno financiranje e, uspijevaju se financirati. Što se tiče trećeg stavka pojednostavljenja, mislim da je temeljno naglasiti taj aspekt, ja to ponavljam, zato što imamo e, udaljene regije, periferne zone i e, tamo je još teže to e, primijeniti. Što se tiče petog stavka konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, mislim da je dobro posvetiti se jednom aspektu o kojem ne govorimo toliko, a to je upravljanje sa malim i srednjim poduzetnicima. E, samo to može omogućiti malim i srednjim poduzećima da nastave u procesu internacionalizacije. E, Međunarodni monetarni fond nam kaže da 98% razvoja ide izvan, e, izvan granica Europe, što znači da imamo jedno unutarnje tržište bez perspektive i zato moramo gledati prema vanjskim tržištima. U zaključku želim reći da je važno da imamo cilj stvaranja radnih mjesta i to e, tako da e, podupiremo e, leadership. Hvala, gospodin Ropa. Da, kao prvo želim zahvaliti kolegi Novakovu na odlično sastavljenom mišljenju koje zaista održava ove glavne teme. Ovo je veoma važan dokument i mogu li dati svoj skromni doprinos. Imam neke ideje ne samo o tome kako bi se moglo povećati zaposlenost, nego mislim da bismo trebali govoriti i o zatvaranju jaza između regija, jer ti jazovi, odnosno razlike, postoje između zemalja članica i unutar samih zemalja članica i ja bih rekao da postoje razlike između regija. Mislim da bismo se trebali više usredotočiti upravo na ovaj e, koncept e, kako bismo osigurali fleksibilno korištenje pomoći zato što moja, moje iskustvo pokazuje da velika urbana područja i dobro razvijene regije obično dobivaju više sredstava nego one e, koje imaju e, nisku stopu iskorištavanja i e, velike socijalne probleme. Znači te velike regije dobivaju 20 do 30% podrške do 50 pa čak i 70% tih sredstava bi trebalo biti upućeni u te nerazvijene regije. Također bismo trebali koristiti e, lokalne vlasti zato što one mogu dati svoj doprinos e, kroz otvaranje novih radnih mjesta. Zato što barem u mojoj zemlji e, središnja vlada uzima mnogo prihoda koje se generiraju, koje se stvaraju na lokalnoj razini ako ostavimo više tih sredstava na lokalnoj razini, oni bi se mogli bolje razvijati zato što vrlo često ljudi traže e, neke oblike pomoći ili naknade zbog toga što nemaju ne, ne mogu preživjeti. Ako mi želimo dalje razvijati ovaj sustav socijalnih naknada e, trebali bismo porazmisliti kako možemo olakšati zapošljavanje mladih ili imigranata. Onda bismo državna sredstva mogli usmjeriti drugdje, a ne na naknade. A sada gospodin Van Nilsteroj. Da, ja također zahvaljujem e, kolegi na ovom dobrom izvješću. Možda bi bilo e, bolje da bude više usredozočen u smislu e, područja rada odbora za regionalni razvoj. Kada se pogleda izvješće Europske komisije vidi se da e, nikad nismo došli do toliko velikog broja e, malih i srednjih poduzeća. Tako da se vidi da smo zaista dobro napravili svoj posao i trebali bismo se time ponositi. Znači naša pomoć je došla do nikad većeg broja tih malih i srednjih poduzeća. Znači naša politika funkcionira. Što se tiče točke 1, moja sugestija je da tražimo da komisija e, da se postavi pitanje koje je postavio ECR, dakle ne samo o toj mješavini sredstava, nego da se jasno kaže gdje e, su potrebna bespovratna sredstva, a gdje zajmovi. Ako ste e, malo ili srednje poduzeće, to vam je važno. Imamo taj instrument za mala i srednja poduzeća, neke zemlje to koriste, neke ne. To je dosta snažan instrument. Mi smo namjerno to ubacili u uredbu i rado bih e, vidio tu neke komentare o tome. Što se tiče regija, mislim da regije ako imaju pravi format da rade sa e, obrazovnim ustanovama, sa javnim ustanovama, sa malim, srednjim i velikim poduzećima, to bi moglo povećati e, rast i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Moja posljednja primjedba trebalo bi povećati e, trošenje sredstava iz horizonta 2020. i Erasmusa. Jer to je nešto što zaista je važno sa stanovišta regionalnog razvoja. Hvala gospodine van Nistaroj. A sada dajem riječ predstavnici Europske komisije, glavne uprave za regionalni razvoj. Izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Drago mi je reći da nemam baš puno dodati jer većina stvari koje sam ja pribilježila već su ih spomenuli članovi ovog odbora. Ono što hoću naglasiti jest potreba da imamo odgovarajući administrativni i pravni okoliš za male i srednje poduzeća, to je spomenuto jer pojednostavljenje ne radi se samo o pojednostavljenju pristupa novcu, to je veoma važna tema i to je zaista e, vrlo visoko na, u planu rada naše komisije, nego se radi i pojednostavljenju okoliša kojem oni rade. Mi smo to ugradili u regionalni fond i u socijalni fond, odnosno uredbe koje se njima bave, e, gdje se govori o ex ante uvjetovanosti i konkurentnost malih i srednjih poduzeća je veoma važna jer mi tu pokušavamo ubrzati e, e, pristup različitim dozvolama e, koje omogućavaju da se otvori poduzeće ili da poduzeće promijeni područje poslovanja. Također podržavam tu ideju da postoje razlika između regija Dakle, ako se radi o regiji gdje je prijestolnica, gdje ima snažna industrija, mnogo ljudi, situacija za mala i srednja poduzeća je tu drugačija nego one u e, rijetko naseljenom e, području, području gdje gospodarstvo nije zasnovano na znanju i tako dalje. I tu podržavam ovo što je rekao gospodin Fan Nistoru taj diferencirani pristup e, se može lakše postići sa tim posebno prilagođenim programima na nacionalnoj i regionalnoj razini umjesto da imamo te programe koji se definiraju na europskoj razini to je e, horizont 2020. E, po njima naravno najbolji dobivaju sredstva, ne možda oni koji najviše trebaju novac. I na kraju mi smo tražili zemlje članice regije da ukažu na to što oni žele postići ulaganjima iz e, strukturnog fonda. Mi to zovemo e, pogled na stvari baziran na rezultatima. Otvaranje radnih mjesta je vrlo visoko na toj listi ciljeva. Ako tu dodajemo ove druge ciljeve, Dakle, mala i srednja poduzeća su otvorila 350 tisuća radnih mjesta, mnogi su za istraživače u inovacijama i tako dalje. A zahvaljujući startupima kojih ima e, oko 40 tisuća, e, mnogo njih se koristilo financijskim instrumentima, znači zapravo e, sada banke postavljaju te birokratske prepreke, a ne e, tijela za regionalni razvoj. Znači kod tih startupova vidimo veliki interes e, za zelene poslove i kod digitalnih startupova također što ukazuje na to kakva je budućnost. I na kraju mogu reći da sam veoma zadovoljna da je odbor za zapošljavanje to uzeo u obzir jer sa stanovišta strukturalnih fondova što se tiče socijalnog fonda, znači e, dokvalifikacija, prekvalifikacija, stjecanje poduzetničkih vještina, to je sve e, proizvod ovih e, pozitivnih inicijativa odbora za regije. Gospodine Novakov, imate jednu minutu, hoćete li zaključiti raspravu? Pokušat ću to učiniti u 60 sekundi kao prvo. Zahvaljujem svim kolegama koji su reagirali na ovo izvješće. To je još jedan dokaz da je ovo veoma važna tema. I zahvaljujem svima njima. E, komentari su bili kreativni i pozitivni i ja sam spreman e, raspravljati o svim doprinosima kolega, posebno što se tiče ozelenjivanja malih i srednjih poduzeća, pojednostavljenja, pristupa jeftinim zajmovima, kao što je rekao kolega, posebno što se tiče o kohezijske politike nakon 2020. Veoma mi je bilo interesantno čuti da da ova daleka udaljena područja, otoci, kao što je rekao gospodin Čiko, dakle da oni trebaju posebnu pozornost e, što se tiče malih i srednjih poduzeća. Naravno, ova sugestija gospodina Nistaroa je svakako nešto što ćemo uzeti u obzir u suradnji s komisijom. Tako da se zaista radujem e, ovoj plodonosnoj raspravi sa izvjestiteljima u sjeni i sa svim kolegama koji žele nešto doprinijeti da, e, hvala. Samo da vas podsjećam da je 4. travnja zadnji rok za amandmane. Sada prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. Radi se o mišljenju o, dakle odbor za promet i turizam je odlučio napraviti jedno izvješće, odnosno mišljenje o e, prometnoj infrastrukturi u srednjoj Europi koja je sada nedovoljno razvijena. Radi se o svim vidovima prometa, uključujući riječni, povezanost otoka i tu se radi o korištenju e, mreže TNT. Gospodin Celer je izvjestitelj ispred odbora za regije, tako da on e, će sada iznijeti nacrt, e, kratko će predstaviti nacrt, tako da se glasuje Imamo rok za amandmane 20. E, ožujka i onda idemo, e, u travnju će biti glasovanje. najprije hvala predsjedavajuća. No, ovdje se radi o logistici, prometu, imamo države koje imaju suvremenu industriju i treba znati da 25% BDP-a se ostvari zahvaljujući logistici i prometu. Osobito je tako za regije koje sudjeluju u gospodarskom životu i koje to žele raditi kako bi se stvarala nova radna mjesta i gospodarski rast. E, I u te svrhe povezivanje s drugim regijama od ključnog značaja. Naravno, ovdje se radi o tome da prometne infrastrukture budu napravljene i usmjerene shodno tim potrebama. Danas govorimo o državama središnje i istočne Europe koje od 2004. odnosno 2007. su ušle u Europsku uniju u postupku pridruženja i sada su punopravne članice jedinstvenog europskog tržišta. No mi to možemo napraviti, imati jedinstveno e, tržište samo onda kada ćemo biti povezani s drugim regijama, dakle umreženi a kako bi do toga došlo, dakle, prometne infrastrukture moraju odigrati svoju ulogu. No, zadnjih nekoliko godina moramo konstatirati da je u tim državama stavljen naglasak na izgradnji e, cestovnih infrastruktura, što je razumljivo, jer to je ono što je bilo najlakše za napraviti. No, ipak ciljevi Europske unije počivaju također e, na tome da te infrastrukture budu zelenije i više ekološki usmjerene i puno tu ima e, važnih stvari kao što su takozvane ten mreže kako bi promet postao zeleni. Osobito oni koji koriste fosilnu energiju moraju se postupno okrenuti na e, sredstva koja će više poštovati prirodu kao što je željeznički promet na primjer. Dakle, istovremeno ti različiti vidovi prometa moraju biti međusobno povezani. S tim u vezi želio bih da se odbor e, za promet time pozabavi i to je naš cilj. Ja sam već rekao da je ovo jako važna tema za odbor za regionalni razvoj i treba tome tako ostati. I zato u okviru strukturnih fondova treba držati na oko na razvoju različitih vidova prometa i osobito cestovnog, cestovnih e, infrastruktura. Dakle, treba imati na umu da nam je cilj preći sa izgradnje cesta na više ekološki e, vid prometovanja. Dakle, ova umreženja u Europi, osobito središnjoj i istočnoj Europi moraju to imati na umu. Kada se govori o transeuropskim mrežama, to moramo uvijek imati na umu. Isto tako e, granični i prekogranični e, promet jako važan. Evo, između Litve i Poljske, na primjer, nema nikakve, nikakvog, nikakve željezničke povezanosti, a na sjeveru Poljske e, željeznički promet je ograničen na 30 km na sat. Zašto? Jednostavno zato što e, je pruga takva da ne omogućava veće brzine. To je nešto sprem čega ne možemo biti indiferentni. Treba tražiti i zahtijevati država članica da preuzmu svoju odgovornost glede izgradnje cestovnih infrastruktura, europskih infrastruktura, imati isto poseban pogled na prekogranični promet. Jučer smo razgovarali o tom pitanju, bilo je riječi o razvoju, razvoju prekograničnih regija, o prijelazima prekograničnim sve je to jedna te ista velika tema. Naravno, to ne smijemo smetnuti suma. Također je uviđeno da raspoloživost i tih, dostupnost tih vidova prometa u glavnim regijama je zadovoljavajuća za one koji žive naravno u prijestavnicama. no što se više čovjek udaljava od to je teže e, doći do zadovoljavajućih vidova prometa. Dakle, moramo se postarati da sve te udaljenije regije sudjeluju ravnopravno u gospodarskom životu svoje regije, zemlje i Europske unije. I zato u ovom novom programskom razdoblju stvaranja e, infrastruktura prometa moramo tome pridati poseban značaj i tu je eksante uvjetovanost e, jako važna. Moramo razvijati planove, omogućiti ulaganja u promet u različitim državama članicama i to treba potaknuti. Naravno, sve se ne vrti oko novca, postoje druge mogućnosti kako bi se mogli, mogli bismo pozvati e, se pozvati na različite fondove, mehanizam za povezivanje Europe, od 2004. do 2007. 10 milijardi eura stavljeno je na raspolaganje. Tu imamo okvirni program za istraživanje, e, obzor 2020. Različiti su tu fondovi i isto tako fond za strateška ulaganja i Junckerov plan, takozvani Junckerov plan. Zatim Europska banka za e, obnovu i izgradnju BERD može nam pomoći stavljanje na raspolaganje sredstava. Dakle, nije problem u iznalaženju financijskih sredstava, već prvenstveno u političkoj volji država članica glede suradnje. Tu imamo takozvana uska grla koja treba prevazići. Trebamo također prilagoditi e, norme glede vidova prometa. To je nužno kako bi države članice međusobno surađivale. Tu su isto tako i regionalne politike, imamo naime makroregio koje mogu poslužiti kao platforme za suradnju, osobito kada se radi o e, središnjoj i istočnoj Europi. Tu su Dunavska i Baltička regija, zatim prekogranične regije. Sve to omogućuje da imamo e, pravni europski okvir koji omogućuje da se radi na ovome. I ovaj instrument mora postati prioritetan. Zatim trebamo napraviti jedan inventar upravnih kapaciteta za planiranje, za predviđanje. Sve to je moguće zahvaljujući pomoći ovih raznih europskih fondova. Dakle, ponavljam, ovdje se ne radi o financijskom problemu, već o političkom problemu treba doći do želje za suradnjom. Nove orijentacije prema ovakvim vidovima prometa treba omogućiti da se ostvare ciljevi za Europu 2020. Naravno da postoje alternativni eh, vidovi prometa, mm, alternativni cestovnom prometu. Naravno, cestovni promet eh, bio je sam po sebi cilj ranije, ali trebamo to učiniti raznovrsnim. Dakle, imamo ženski promet, eh, unutarnje plovne puteve, luke i tako brojne druge e, mogućnosti e, treba stvoriti i raditi na razvoju multimodalnog prometa. Dakle, jedni s drugim trebaju biti povezani i trebamo, dakle, centre za logistiku, a sve će to biti moguće zahvaljujući ovim financijskim sredstvima koje bismo trebali imati na raspolaganju koje sam spomenuo. Nadam se da će države članice uspjeti to iskoristiti i ovdje se radi i o tome da sam, države članice same sebi pomažu i da pomažu svojim sugrađanima i da se izgradi to umreženje i da se razvija gospodarski život u regijama. Evo to je ovo prva, prva verzija i veselim se e, raspravi. Ako nema dovoljno vremena, ja sam potpunosti voljan saslušati amandmane od kolega i prijedloge amandmana za ovo mišljenje. Naravno s ciljem da o ovome raspravljamo i dogovorimo što bolje. Najviše hvala, sada započinjemo sa izvjestanjem o sjeni. Gospođa Smolkova, izvolite. Hvala. Ja nam prijevod na slovački, tako da sam išla preko, tako da ću govoriti češki, kako biste me čuli. Najpša hvala, upravo smo dobar opis e, problema s infrastrukturama u središnjoj istočnoj Europi. Izvjestitelj je rekao da strukturni fond igra ključnu ulogu. Želim ukazati na točku petu u kojoj on govori o europskoj teritorijalnoj suradnji i interregu. Jako sam zadovoljna što nije zanemario Dunavsku strategiju i strategiju za Baltičku regiju. Također hoću reći da su transportne, prometne infrastrukture pokretač regionalnog razvoja. Oni su od ključnog značaja za održivi razvoj tih regija. Ako neka regija kasni za drugima, to je lako povezano sa njenim problemima upravo povezanosti s drugim regijama. od ključnog značaja je ulagati u prometne infrastrukture kako bi se poticao gospodarski razvoj i stvaranje bogatstva. Najudaljenije regije su te kojima su najviše potrebna ulaganja u te infrastrukture. Jasno je da koliko ulažemo u prometne infrastrukture, moćemo pomoći najmanje razvijenim regijama. Ja dolazim iz jedne od evropskih zemalja i osobno puno putujem, tako da imam osobnog iskustva s prometnim infrastrukturama. mogu reći da postoje jasna pomankanja u mm, transportnim, prometnim infrastrukturama u našim regijama. Znam da trenutni prijedlog nije usredotočen na zračni promet, no u buduće ćemo i to morati uvrstiti na popis prioriteta. Veselim se također što se spominju i unutarnji vodni putovi, jer na taj način će se koristiti brodovi da se odstrane e, odstrani opterećenje s naših cesta. Isto tako je važno, na napraviti koridor između Rajne i Dunava. To je važno za moju regiju. Dakle, da se nalaze alternativni prometni putevi. Vlade bi trebale surađivati na pripremi projekata kako bi se izbjegla izbjegli nesporazumi u prekograničnim prometnim projektima. Ja ću uložiti nekolicinu amandmana i radujem se daljnoj suradnji s kolegama i tajništvom. Najviše hvala. Hvala vama. Gospodine Jakovčić, izvolite, imate riječ. Predsjedavajuća, predsjednice, e, naime, nemam puno toga za dodati jer e, je sve uglavnom vrlo dobro e, i rečeno i ja želim naglasiti važnost željeznice kao transporta e, želim isto tako naglasiti e, važnost da se financiraju niz prekograničnih projekata koji postoje u tim zemljama o kojima ovdje govorimo i to bih htio naglasiti ne samo one koje su vezane za TNT mrežu jer e, imamo zaista potrebu na mnogim mjestima e, da u prekograničnom dijelu spojimo države e, zbog važnosti protoka, protoka i komunikacije. Tu želim pogotovo naglasiti kada govorimo o problemu sezonskog prometa i to za vrijeme turizma. Imamo situaciju da nam je zaista neophodno povezati neke zemlje ne znam Austrija, Slovenija, Italija, Slovenija, Hrvatska, e, Mađarska i tako dalje i tako dalje da sad ne ulazim u detalje. E, ono što bih još na kraju rekao je da pozivam e, kolegu Zelera da osim što spominje podunavlje i baltičku regiju da kao e, makroregiju stavi i jadransko jonsku jer mislim da je to isto tako važno ona zahvaća istina bog neke zemlje koje jesu u podunavskoj regiji ali i neke koje nisu pa predlažem da ako može uključi i nju uh, Gospodin Zahvaljujem gospodinu Celeru na ovom odličnom mišljenju. I moram reći da sam dobro upućen u infrastrukturne probleme u Europi, no nema nikakve sumnje da strukturni fondovi i investicijski fondovi uveliko doprinose trenutnom stanju infrastruktura ovim novim državama članicama. Te infrastrukture su poboljšane i na određen način te zemlje mogu e, sve više i sve bolje sudjelovati u europskom naporu. No što se tiče sinergije i fleksibilnog korištenja svih instrumenta koji su na raspolaganju, ovdje govorimo o kohezijskom o fondu za koheziju, o Junkerovu planu, o e, sredstvima Europske banke za ulaganje, o e, Europskoj banci za obnovu i razvoj. Mislim da trebamo to bolje koristiti. No, ova slika koja nam je predstavljena TNT o TNT u, Europi, naime od zadnjeg proširenja određene infrastrukture su dosta u lošem stanju, neke neka, neka čvorišta nisu dovoljno dobra, neka ne, ne postoje, nisu izrađena, to ima određene posljedice na gospodarski razvoj tih dijelova Europe usprkos e, velikom poboljšanju stanja, ali e, neke stvari još nisu riješene e, u srednjoj i istočnoj Europi i do 2020. to je nešto tiš... E, dakle, Europska prometna politika se prvenstveno sredotočila na cestovni promet, na željeznički promet, no to je nešto treba promijeniti. Dobra politika ulaganja infrastrukture mora biti dostupna, ta e, konektivi, e, međusobna povezanost mora biti poboljšana i to će poboljšati e, cjelokupni gospodarski cjelokupno gospodarstvo i povezano. Zahvaljujem gospodinu Celeru koji je spomenuo i unutrašnje e, riječne putove koji su prirodne poveznice u srednjoj istočnoj Europi koje su do sad bile nedostatno korištene. Dakle, Elba, Dunav, kao i ranije i dalje su e, podiskorišteni resursi za povezanost, za povezivanje sjevera s jugom a to je nešto što bi trebalo iskoristiti. Naime, treba između Crnog mora, Sjevernog mora i Balškog mora napraviti čitavu mrež unutarnjih, odnosno riječnih putova i tako bismo mogli rasteretiti cestovni željeznički promet e, i poboljšati e, prekogranični promet. I u Sileziji između Poljske, Češke, Njemačke, tu su područja gdje se može napredovati. Nadam se da ćemo u suradnji sa kolegama iz Njemačke i Češke ponovno pokrenuti te strukture. To je prava prilika dakle, raditi na Dunavu, Odru i drugima. Zahvaljujem još jednom gospodine Celer na vašem odgo, odličnom radu. Hvala gospodine Škrlec, imate riječ i mogu vas zamoliti da budete kratki jer smo u velikom škriptu s vremenom. Dobro, ću biti kratak, ću na, hrvatskom. Na pripremljenom mišljenju radi se o temi koja je u stalnom fokusu moga rada u Europskom parlamentu jer sam i u odboru za transport i turizam i uvjeren sam kako će njegov nacrt biti dobra podloga za daljnju raspravu. E, zadovoljstvo mi je vidjeti kako kolega spominje poticanje sinergije između fondova na raspolaganju državama članicama kako bi se europski novac koristio na efektivan način na inovativne i dugoročne održive projekte a sve u cilju bolje povezanosti i pristupačnosti prometne infrastrukture u regijama. Isto tako slažem se za potrebu harmonizacije i korištenja istih standarda u transportu u regiji kako bi povezali regije i države članice. Nažalost još uvijek postoji puno primjera nedostataka prekograničnih poveznica ali također ono na čemu se mora poraditi je da omogućimo multimodalni transport te smanjimo uska grla i nepotrebne gužve. Potreba za boljim povezivanjem davno je prepoznata i pokušava se promicati kroz sve razine, a makroregionalni pristup vidim kao jednu od najboljih razina za transportno povezivanje Europske unije. Zahvaljujem kolegi Cerveru na isticanju Dunavske i Baltičke strategije, međutim svako treba dodati i druge dvije E, strategije, to je Jadransko-Jonska i Alpska strategija o kojoj trenutačno raspravljamo, kao dva nova makroregionalna pristupa. Slažem se također da treba pozdraviti potrebu država članica za sastavljanje transportnih master planova, jer ih potiče na dugoročno i kvalitetno planiranje i kvalitetno povezivanje sa europskim planovima TNT mreže. No treba jasno i glasno reći što se događa s tim master planovima. Opća uprava za regionalni razvoj Europske komisije samo uzima na znanje kako je formalnost zadovoljena, je država članica je sastavila master plan, no daljnje revizije od strane komisije nema. <clears throat> Najbolji primjer je transportni master plan Rumunjske o kojem se nedavno i raspravljalo na odboru za transport i turizam. Odbor za regionalni razvoj kao i opća uprava za regionalni razvoj trebaju pružiti jasne smjernice i evaluaciju kako se troši europski novac odnosno je li potrošnja europskih sredstava u suglasju s ciljevima europskih javnih politika. Transport je odgovoran za 25% emisija stakleničkih plinova. Svi smo svjesni cilja Europske unije za smanjenjem emisija u transportu za 60% u 2050. godini. Glavni alat za postizanje spomenutog cilja su upravo strukturni i investicijski fondovi. Koriste li se oni na taj način? Ne. Sadašnje procjene partnerskih sporazuma i operativnih programa posebno za države centralne i istočne europe pokazuju kako se fifty dakle pola sredstava europskih fondova troši za cestovnu infrastrukturu koja nikako ne može doprinijeti smanjenju emisija. to se očituje u većini država članica rumunjska latvija litva estonija poljska bugarska i hrvatska u kojima su ulaganja u željeznice i elektrifikaciju gurnuta na margine. iz tog aspekta treba gledati i na tržište u spomenutim sektorima Svakog treba zaštititi javni interes to je nedvojbeno i u tom smislu bi volio čuti od izvjestitelja pojašnjenje zadnjeg dijela drugog paragrafa koji spominje da ideja znači spominje junckerov investicijski plan ali i kohezije kao participacije svih aktera javnih i privatnih u apliciranju na sredstva za fondove nije ključ u financiranju praznih vlakova koji neće imati putnike bitno je vratiti građane u vlakove stvoriti nova radna mjesta pružiti bolju uslugu i sve to imajući na umu utjecaj na okoliš i održivi razvoj. jedno i drugo mogu ostvariti i javni i privatni akteri i to im treba biti omogućeno na jednak način. Za kraj treba spomenuti kako raspravljamo o sektoru u kojem je najveća pojava pogrešnog korištenja kohezijskih fondova kao i velikih korupcijskih skandala. I u tom smislu treba napomenuti i jasno istaknuti principe pravilnog, usmjerenog i transparentnog korištenja fondova. Hvala. I hope that I satisfy the minutes I have. Najlepše hvala, gospođo Damato, izvolite imate riječ. Hvala gospodin, gospođo predsjedateljice. Mislim da je ovo mišljenje izvrsno, posebno kada e, posebno govori o tematskim ciljevima i uvjetovanosti kada se radi o infrastrukturnim projektima. E, trebamo govoriti o nekim točkama koje su važne, posebno e, za e, upravljanje tim sredstvima. Mislim da moramo pozvati države članice središnje i istočne Europe i komisiju da, dobar, da provode dobar naziv, nadzor nad korištenjem tih sredstava i da budu javne informacije vezano za korištenje sredstava. Isto tako bi trebalo razraditi i mjere kako bi e, bilo bolje javno upravljanje tim resursima kako ne bismo imali prevelika administrativna opterećenja posebno kada se radi o koordinaciji fondova kada govorimo o europskom strateškom investicijskom fondu i resursima Europske investicijske banke zato što ovdje imamo e, vrlo rizične investicije koje su problematične i za regije i e, za lokalne vlasti koje trebaju biti uključene, a isto tako i nadzirane. S obzirom na e, razlike u infrastrukturi unutar Europske unije, mislim da je bitno naglasiti strategije za financiranje za harmonizaciju e, prometnih infrastruktura u Europskoj uniji. To treba učiniti e, provodeći e, održive mjere, uzevši u obzir i okoliš kako bismo pomogli i gospodarstvu i zainteresiranim regijama. Hvala. Hvala lijepa. hvala. Imam još tri na popisu. Molim vas budete doista jako kratki, evo jednu minutu ne više. Gospodine Bogović, počinjemo s vama. Najprej hvala. Želim najprije čestitati gospodinu Celeru na odličnom izvješću. Mislim da se doista bavi su suštinom problema istočne i srednje Europe, onih zemalja koje su postale članicama 2004. i 2007. Mnogi od nas izgradili su e, mreže, prometne mreže, no e, nema dovoljno poveznica e, s lukama i željeznicom. Dakle, važno je povezati luke u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji. Također moramo imati dobre željezničke koridore kako bismo promovirali slobodu kretanja dobara. To je nešto se tiče politike prometa, želim to naglasiti razvoja. Ako imamo dobre prometne politike, onda ćemo promovirati i druge aktivnosti koje su važne za razvoj. Dakle, još jednom vam čestitam na izvješću. Želim zahvaliti gospodinu Celeru na jako korisnom materijalu koji nam je stavio na raspolaganje u ovom e, dokumentu. Doista je dobro sažeo i analizirao pitanje. Ako želimo da središnja i istočna Europa potpunosti sudjeluju u pravom zajedničkom tržištu, moramo se postarati moramo se postarati da postoje određene prometne arterije kroz koju promet može protjecati. neću nemam vremena sada da se bavim prekograničnim eh, prometom, no to je od velikog značaja za eh, granične regije Europe, osobito one najudaljenije. Ovdje govorimo o mrežama, no moramo se postarati i za to da lokalna dimenzija ne bude zanemarena. Naime, kada je riječ o podršci malim srednjim poduzećima, moramo sjesti da su oni jako uspješni primatelji strukturnih fondova. Naime, važno je da imamo na umu najudaljenije europske regije i mala srednja poduzeća nam tu mogu pomoći. Kada se govori o povezivanju srednje istočne Europe s ostatkom kontinenta, onda moramo imati na umu Via Karpatija koja povezuje Poljsku sa Slovačkom, e, Mađarskom i Baltičkim, drugim Baltičkim zemljama. Hvala. Doista želim zahvaliti gospodinu Seleru na odličnom izvješću. Također želim čestitati gospođi Šmolkovoj. No, nemam vremena duljiti. Dakle, pređemo na stvar Riječni putovi su od ključnog značaja. Čuli smo da je neko spomenuo poveznicu između rijeka Odre, Dunava i Rajne. Mislim da je to veoma važno, te vjerujem da Europa i pojedinačne zemlje članice trebaju odlučiti što poduzeti s tim područjem, da li ćemo ostvarivati druge projekte ili ćemo odgovlačiti. Također želim spomenuti prekogranični aspekt, e, naime gospodin Celer je na to već jako dobro ukazao u svom e, uvodnom izlaganju. Mislim također da možemo e, pozvati i države članice da se usredsrede na infrastrukture i to što je prije brže moguće. Predsjedavajuća, bit ću kratak. Dolazim iz zemlje koja ima problema s, e, s prometnim infrastrukturama, dakle radi se o Rumunjskoj i želio bih e, imajući to na vezu e, reći da nam je da mi imamo političku vez, potrebna nam je politička volja, imamo financijske resurse, no treba pojednostaviti postupak jer ponekad nije jednostavno ovako pojednostaviti postupak jer ponekad su financijski E, resursi zbog toga e, jako nedostupni. Nešto hvala na, ovom kratkom, na ovim kratkim doprinosima. Sada bih želio saslušati predstavnika Europske komisije kojeg ću moliti da bude kratak. Gospodin Liner, izvolite imate riječ. Da, hvala. Nastat ću biti jako kratak. Naime, mislim da je sve rečeno u nacrtu mišljenja i u e, nastupima. Možda samo dvije stvari, još želim napraviti jedan sažetak. Prvo, kao prvo moramo imati prioritizirane alate za e, prometne infrastrukture e, za sve e, različite vidove prometa i ovdje doista cijenimo što prvi stavak se bavi ovim eksante uvjetovanošću i potrebom da se napravi sveobuhvatan plan i na taj način se pokriva cilj sedmi. Druga stvar koju smo čuli na, iz današnje rasprave je, jeste potreba za prekograničnom suradnjom. Da se izgradi prometni sustav koji e, nudi valjanu povezanost e, diljem kontinenta i kroz kontinente. Dakle, alati su tu, imamo makroregionalnu strategiju, interreg, kohezijsku strategiju, imamo i e, promet, e, strategiju za promet Europske unije, tu imamo dakle države članice koje u tome sudjeluju. Jako je važno da svi dionici najbolje koriste i proaktivno koriste instrumente koji su na raspolaganju. Ne radi se tu samo o novcima koji su na raspolaganju, već tu i platforme za suradnju, za razmjenu koji su na raspolaganju i doista bi ih trebalo koristiti. Hvala. Najviše hvala vama. Gospodin Zeller, ako možete biti kratki. Evo, zaključit ću. Najprije Želim zahvaliti svim kolegama koji su uzeli riječ. Hvala što ste pristali na moje prijedloge, isto tako hvala i na vašim prijedlozima koje ćemo svakako proučiti. Bilo je riječ o stavku drugom. Dobro. Tu strani ulagači, osobito kineski, strani ulagači, e, kineski ulagači nastoje u okviru strategije svoje strategije ponovne uspostave puta svile e, htjeli bi otvoriti nove putove i u Europi Europska unija bi se trebala držati već usvojenog plana. Gospodin Vukovski želim reći da je sramota što 12 godina nakon ulaska Poljske u Europsku uniju Berlin i Opel nemaju e, željezničku poveznicu. A Vroclav je kulturna granica Europe. Dakle, trebali smo bolje i više napraviti. Sada postoji sporazum između Poljske i Njemačke kako bi se olakšao željeznički promet e, između dviju zemalja. Naravno, trebamo razvijati prometne infrastrukture u srednjoj istočnoj Europi, ali isto tako i na jugoistoku Europe. Želim zahvaliti svim suradnicima e, glavne uprave regionalni razvoj i MUV koji koji su stavili na raspolaganje informacije koje su mi bile potrebne. Također želim zahvaliti gospodinu Dmeu iz tajništva. Mislim da zahvaljujući njihovoj suradnji moćemo e, dobro i uspješno napredovati. Hvala vam. Rokovi za amandmane na ovo mišljenje su 21. ožujak. Nastavljamo sada sa sljedećim mišljenjem. Znate kakav nam je tajming za danas, no imat ćemo kraće vrijeme za glasanje, tako da mislim da imamo oko pola sata da raspravimo o ovom sljedećem mišljenju. Dakle, odbor za industriju radi izvješće o komunikaciji komisije o napretku u EU o ostvarenju obnoviti cilja s 2020. Danas naš izvjestitelj gospodin Barže predstavlja e, nas mišljenja. Predlažem da e, u ponedjeljak 21.3. u 12 sati bude rok za amandmane. Sad predajem riječ gospodinu Omaržeu da predstavi nacrt mišljenja, a onda ću dati riječ izvjestiteljima u Sjeni. No, bojim se da nećemo imati vremena za daljne doprinose. Dakle, gospodine Marže, imate riječ. predsjednice, zahvaljujem vam. Sami ste rekli, izvješće, odnosno nacrt mišljenja za ITRE, tiče se ostvarenog napretka u sektoru obnovljivih e, energija, a nastavlja se na srednjoročno izvješće Europske komisije i direktivu iz 2009. Postimo da direktiva iz 2009. određuje opće ciljeve za Europsku uniju te ciljeve za države članice za Europsku uniju 20% eh, obnovljivih energija i 10% u sektoru prometa. Ako Europska komisija dovodi dosta pozitiv, iznosi pozitivne srednjoročne zaključke, mi ipak trebamo inzistirati na dosta stiljivom napretku u sektoru prometa, jer imajući na umu cilj određeni zacitani cilj od 10% za 2020. Mi smo ipak tek stigli 2013. na 5,4% i samo jedna jedina država članica ostvarila je zadani cilj cilj koje su zadali Europska komisija direktiva iz 2009. No, imajući ovo sve na umu, ova rasprava nastupa kratko nakon konferencije COP21 koja je održana u Parizu. A tom prigodom vidjeli smo da se ponovno afirmira iznimno važna uloga gradova, regija i teritorija u njihovom sudjelovanju u borbi protiv klimatskih promjena te tranziciji prema čistim društvima sa slabim emisijama CO2. I to nam ukazuje isto tako i da na odgovornost odbora regije u ostvarivanju ovih ciljeva. Naravno, mi nismo čekali da dođe do klimatske konferencije u Parizu jer tijekom zadnjih e, pregovora o kohezijskim fondovima anticipirali smo i već tada usvojili te ciljeve u svoje pravilnike. Što se tiče Federa, 20% fondova koji su dodijeljeni najrazvijenijim regijama, 15% sredstava za regije e, u tranzicije i regije i 12% najslabijima. To je nešto što je u ciljevima dakle za prelazak na e, gospodarstvo sa slabim emisijama e, ugljika u svim sektorima. Iz tog razloga mislim da je važno za naš odbor, odbor regiji, da se osvrnemo na očekivani doprinos strukturnih fondova, njihov doprinos e, u, prema ostvarenju e, ovih ciljeva i da se držimo toga, a da ne idemo u biti na na nadležnosti e, odbora koji je zadužen za ovo. Dakle, kao što znate, mi smo zaduženi za mišljenje, no u svakom slučaju od kolega očekujem e, da će mi sigurno dostaviti svoje mišljenja koja e, koja mi možete dostaviti do sljedećeg sastanka kako bi bili uključeni u ovo mišljenje. Ja sam za sada htio iznijeti dva elementa. Kao prvo, E, želim reći da žalim što e, obnovljive energije su prešle samo sa 1,1% strukturnih fondova u razdoblju od 2007. do 2013. na 1,4% za u razdoblju od 2014. do 2020. Iako to isto razdoblje, kao što znate, nije zaključeno. A druga stvar, zbog dosta negativnih zaključaka komisije o razvoju obnovljivih energija u sektoru prometa, htio sam u ovom izvješću govoriti o mogućnostima tranzicije ka e, više čistom energijom i potaknuti ulaganja u e, električna vozila. U ovom izvješću također iznosim dva prijedloga kojim se čine korisnim. Prvi poziva komisiju i vijeće da u urbanu agendu uključe ciljeve direktive o obnovljivim energijama, Druga poziva se komisiju da primjenju ciljeve na fleksibilan način jer sljedeća direktiva će zamijeniti e, srednjoročno e, staru direktivu. naravno, posjećam da regije i gradovi imaju ključnu ulogu a konačno želim reći da za najudaljenije regije, dakle to su otočne i tropske regije, možemo si zacrtati, zadati puno ambicioznije ciljeve od onih koji su e, zadani i e, možemo čak ići na energetsku neovisnost za, za ukupne te regije. Evo sada očekujemo od kolega da daju svoj doprinos prije što pređemo na izradu kompromisa. Hvala. Hvala. Sada ćemo započeti s raspravom. E, imamo, sada su na redu izvjestitelji u sjeni, sada predajem riječ gospođi Piraki i molim je da se ograniči na dvije minute, molim. Hvala gospođo predsjedateljice. Ovo je jako dobro mišljenje, zahvaljujem e, izvjestitelju na nacrtu mišljenja. Isto tako bih željela predložiti neku vrstu amandmana koje bi željela predložiti do 21. ožujka. Kao prvo željela bih reći da sam se sastala sa gospodinom Bensenom koji je izvjestitelj Sijenije EPP-a i e, razmijenila mišljenja vezano za ovo pitanje i ja mislim da Moramo koristiti komplementarnost između strukturnih fondova i e, ostaloga i molim da to uzmete u obzir. Isto tako želim da mi date dalje informacije vezane za stavke 8 i 9. Kakvu vrstu ciljeva ćemo e, postaviti i jesu li to e, obvezujući ciljevi hoćemo li tražiti neku vrstu rokova kako bismo e, na kraju donijeli direktivu koja dolazi od komisije to je sve poslaću vam moje amandmane do kraja sljedećeg ponedjeljka hvala hvala lijepa gospođa Rodriguez u ime izvjestitelja u cijeni gospodin Buščinaru Dragi kolege, draga predsjedateljice, prvo bih se željela ispričati e, u ime izvjestiteljice u Sjeni koja nije ovdje. Ona je sada na misiji e, grupe socijaldemokrata pa me molila da e, je zamijenim. Gospođa Bostinaru misli, zahvaljuje na radu izvjestiteljice koji je dobra temelj za danji program. E, e, izvješće o obnovljivoj energiji pokazuju neke pozitivne trendove. Međutim, ako trend 28 zemalja članica zajedno je pozitivan na nacionalnoj razini, postoje neke zemlje koje trebaju više učiniti kako bi ostvarile te ciljeve. Druge, koje su nakon dobrog početka e, nekako se malo opustile, trebaju se vratiti na pravi kolosijek. Ako pogledamo cilj od 10% te obnovljive energije u sektoru prometa pokazuje da je to pitanje vrlo složeno. E, zato pozivamo na bolje rezultate i gospođa Bostinaru misli da će to mišljenje mora staviti e, naglasak na e, mogućnosti koje pruža e, Europski strukturni investicijski fond i da trebamo suradnju na regionalnoj i nacionalnoj razini kako bi koordinirali napore i obratili se na posebne specifičnosti koje imaju neke regije u tom području. Isto tako moramo razmijeniti najbolje prakse i koristiti mehanizme suradnje iz e, direktive o obnovljivoj energiji kako bismo iskoristili potencijal svih država članica i regija. Europski strukturni fond može igrati ključnu ulogu u sektoru obnovljive energije. Gospodin Bostinaru, mislim da treba naglasiti da u ovom programskom razdoblju posebno su mjerodavne investicije u e, lokalno gospodarstvo niske emisije oblika. Europski fond za regionalni razvoj sa svojim kvotama e, kao izvjestitelj za, e, obnovljivu energiju gospodin Bostinaru želi naglasiti i sadašnje odredbe ovih fondova za regionalni razvoj kako bi bolje koristili energiju iz e, e, obnovljivih izvora i u privatnim domovima, a isto tako i za e, toplinarstvo, toplinsku energiju. Mislimo da ovaj investicijski fond može zapravo pomoći regionalnim vlastima i treba ga iskoristiti treba ostvariti ciljeve energetske unije, međutim korištenje tih fondova e, treba uspostaviti i temelje za okvir za klimu i energiju do 2020. sa ciljem 27% e, obnovljive energije. Gospodin Bostinaru će predložiti nekoliko amandana u skladu sa današnjim primjedbama i raduje se plodonosnoj suradnji s izvjestiteljem. Hvala lijepa. Gospodin Luer, dva minuta, molim. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem gospodinu Omaržeju na radu na ovom izvješću. EKR er se svakako e, slaže da postoji uloga koju mogu igrati regionalne vlasti u borbi protiv klimatskih e, e, promjena i njegovih posljedica. E, fondovi mogu bolje doprinijeti takvim aktivnostima. Međutim, mi mislimo da regionalne i lokalne vlasti moraju odlučiti o svojim prioritetima u e, vezi sa nacionalnim potrebama. E, mislimo da ovaj odbor posebno mora podržati lokalne vlasti i mora uzeti u obzir autonomnost i fleksibilnost i zato imam ponekih, ponekih dvojbi e, o onome što se govori u desetom e, stavku e, kada se govori o pokazateljima i pragovima posebno kada želimo smanjiti administrativno opterećenje na lokalnim i regionalnim vlastima centralizacija je nešto što nas brine u kontekstu rasprave E, Europske unije i e, članstvo Europskoj uniji i zato ciljevi za regije mogu biti jedan kompromis, međutim minimalni pragovi prelaze za nas ovu crvenu liniju. EKR er podržava naravno obnovljivu energiju, ali države članice moraju odlučiti o njezinim razinama i kombinaciji. I zato ciljevi za 2030 koje EKR e, podržava sadrže zahtjev za smanjenje emisija, ali ima isto tako i fleksibilnost za države članice. Što se tiče direktive za obnovljivu energiju, ciljevi za 2020. povećali su broj projekata vezanih za to. Međutim, dok mali e, e, projekti zajednice imaju određenu vrijednost, ukoliko su dobro financirani, iako e, su vezani za nacionalnu mrežu, međutim na nacionalnoj razini e, oni su e, dvojbeni u mnogim zajednicama. Mi podržavamo obnovljivu energiju, ali ne pod svaku cijenu. Dakle, to pokazuje i široku definiciju obnovljive energije koja bi uključivala i nuklearnu energiju. obnovljiva energija je često i rascijepkana, a ponekad i E, i šteti samom okolišu kojeg želi zaštititi. Iako pozdravljamo da program Obzor 2020. će podržavati istraživanje u energetsku učinkovitost, E, bitno je da se e, investira u e, plin i nuklearnu energiju jer samo obnovljiva energija neće zadovoljiti potražnju. Možemo pogledati Njemačku koja sada se odmiče od nuklearne energije, onda ju mora kupovati od Francuske. Dakle, amandmani EKR-a će odražavati naša mišljenja i nadamo se da ćemo dobiti široku potporu drugih klubova zastupnika. Hvala lijepa. U ime Alde, tko će uzeti riječ? Gospodin Jakovčić, izvolite. 20. Prvo, ovaj, razočarani smo što zemlje članice nisu iskoristile sve mogućnosti RDF fonda i zato mislimo da dok ima sredstava u RDF fondu nema potrebe stvarati novih, nove fondove. Drugo, želimo naglasiti važnost biomase na lokalnoj i regionalnoj razini i molimo da se možda to uključi. I treće, želimo naglasiti važnost sustava elektrifikacije u transportu. To je to. Thank you. Hvala, hvala vam lijepa što ste bili toliko kratki. Gospodin Rope, izvjestitelj u Sijeni, izvolite, ne više od dvije minute. Izvolite. E, ja ću pokušati biti kratak. Želio bih zahvaliti gospodinu Omaržije. Njegovo mišljenje je zaista dobro. On govori o svim potrebnim područjima na koja moramo obratiti pozornost. Mislim da je ovaj dokument izuzetno važan za regije. Važan je za razvoj, za smanjenje razlika između regija, a isto tako i za e, smanjenje migracija iz regija. Znamo da Europska unija kupuje 53% svoje energije iz trećih zemalja, a to znači 400 milijardi eura godišnje. Mi bismo mogli koristiti ta sredstva za razvoj obnovljivih energija. Obnovljiva energija bi bila jeftinija od toga, dakle jeftinija od energije koje kupujemo iz trećih zemalja. Međutim, imamo određena uska grla u tom području Nekoliko zemalja, uključujući i moju zemlju, Litvu, provele su e, određena sredstva koja su namijenjena za e, projekte do 2020. Dakle, oni su zapravo već ispunile te obveze do 2013. i više ništa ne rade, pa bih pozvao komisiju da revidira ciljeve u području obnovljivih energija. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospođa Damato, izvolite, dvije minute. Hvala gospođo predsjedateljice. Doprinos koji ja želim dati ovom izvješću vezan je za realizaciju e, stvarnog kružnog gospodarstva i da se više, da više nismo ovisni o fosilnim gorivima. Zato što moramo imati e, energetsku e, neovisnost koja se temelji na obnovljivim izvorima energije. Takva revolucija je moguća, međutim i javne institucije i građani i domaćinstva moraju učiniti, e, moraju odigrati svoju ulogu u svakoj državoj članici. Međutim, znamo da postoje neke države članice koje e, nisu e, poštovale fiksne kvote za obnovljivu energiju. Zato ne bismo željeli da ovaj rezultat iz 2020. bude samo jedan matematički izračun e, i da e, zapravo ove efikasnije države pokriju nedostatke onih koje nisu bile učinkovite. Mislim da postoji e, i važnost da brzo interveniramo kada se radi o teškim metalima koji, koji postoje u zraku i u vodi E, i u tlu, e, što znači da bi mnoge države članice morale poduzeti mjere u tom smislu jer one utječu na naše zdravlje ali naravno to ovisi o našim financijskim sredstvima ali s obzirom na e, troškove za zdravlje koje bi onda to koji bi, koji bi onda bili posljedica toga mislim da moramo isto tako iskoristiti u potpunosti sve europske fondove koje možemo e, iskoristiti da povećamo korištenje energije iz obnovljivih izvora. E, u Italiji recimo to ne bi e, smjelo biti pogođeno politikama štednje ta sredstva treba uložiti u istraživanje i inovacije a regije i države članice mogu to riješiti E, dosta brzo, ali to mora biti e, dobiveno iz izvora koji su zaista obnovljivi. Hvala. Gospođe Repul iz Europske komisije, želite li vi uzeti riječ ili možda netko od drugih e, predstavnika? Budite kratka. Hvala lijepo. Prvo bih zahvalila E, gospodina Maržeu na ovom nacrtu mišljenja i željela reći da zaista mi kao komisija smo u važnom trenutku definiranja energetske politike. Imamo jednu tihu revoluciju koja se e, polako razvija dok e, Europa se kreće prema jednom sustavu niske emisije ugljika. Kao što je rečeno, e, sporazum e, COP21 je zaista potaknuo e, takve mjere. u Parizu smo odlučili da, s obzirom da energetski sektor daje dvije trećine globalnih emisija, znači da obnovljivi izvori energije kao i energetska učinkovitost smanjuje emisije i čini naše gradove i naša prigradska područja i ruralna područja mjesta gdje je dobro živjeti i raditi. I zato energetska unija će zahtijevati temeljnu e, pretvorbu energetskog sustava uključujući i razvoj obnovljivih izvora energije u Europskoj uniji koja mora postići novu razinu od 27% što znači da na državama članicama ostavljena fleksibilnost e, o tome kako doći do toga. Što se tiče investicija u obnovljive izvore energije, to zahtjeva velika opredjeljenja država članica da uključi obnovljive izvore energije, ali isto tako regulatorni okvir na razini Europske unije na nacionalnoj razini. Politika obnovljivih izvora energije koju podupire direktiva 2009. je učinkovit alat koji omogućava Europskoj uniji i državama članicama da progresivno e, ostvaruju ciljeve iz 2020. Sadašnje brojke Eurostata iz 2014. pokazuju da Europska unija e, sudjeluje sa 16% u obnovljivim e, izvorima energije, 2,7% u struji, 2,8 u grijanju, a 16% u prometnom sektoru. Dakle, prometni sektor malo zaostaje, a glavni razlog tomu je e, dugo vrijeme koje je trebalo da se dogovorimo oko direktive. Međutim, mislim da trebamo e, posebno se usredotočiti na postizanje cilja od 10% u prometu. E, u državama članicama postoji dobar napredak. Devet e, država članica e, je već ostvarilo svoje ciljeve do 2020. Deset država članica je na dobrom putu da ostvarite ciljeve još ove godine, a ostatak država članica dobro napreduje vidimo da postoji skupina od šest do osam država članica gdje postizanje cilja za 2020. će zahtijevati odlučne e, mjere, a to je posebno spomenula izvjestiteljica u Sijeni e, uz e, korištenje mehanizama suradnje. Važno je poticati lokalnu i regionalnu suradnju kako bi mogli E, ostvariti ciljeve za 2020. Zato komisija pozdravlja veliki interes i e, potporu Europske Europskog parlamenta za investicije u e, obnovljivu energiju. E, postoji povećanje e, e, sredstava za perspektivu za 2020. kada to usporedimo s prethodnim razdobljem, dakle od 3,9 milijardi eura na 4,5 milijardi eura. Naravno, situacija je nejednaka u državama članicama, kao što je gospodin Omar već rekao. Neke države članice su odlučile više se oslanjati na fondove kohezijske politike, a, nego druge, ali komisija će i dalje pratiti provedbu postojećih programa kako bi se osiguralo da instrumenti kohezijske politike i investicije u obnovljive izvore energije zaista proizvode rezultate, posebno u male, e, malo, e, e, malo izrađivanje elektriciteta kao i u investicijskim strategijama i u grijanju. E, to će omogućiti regijama i državama članicama da otključaju potencijale energetike u korist svojih građana i industrije. E, najviše je uključen privatni sektor jer govorimo o zrelijim tehnologijama, međutim trebamo i javnu potporu koja je i pružena. Dragi članovi, dobro je znano da obnovljivi izvori energije stvaraju radna mjesta, lokalna radna mjesta i više radnih mjesta kada to usporedimo sa gigavatima e, koje proizvode e, fosilna goriva. Isto tako, e, zajednice, regije i zemlje moraju preuzeti kontrolu nad svojom vlastitom energijom i e, i zaštititi e, svoje gospodarstvo od vanjskih šokova i volatilnosti cijena. Trebamo osigurati i sigurnost cijena, kao što je danas spomenuto ovoj prostori. Hvala na pozornosti i radujem se manima i konačnom izvješću. Hvala. Gospodina Mrži, jedna minuta. Molim vas, zaključite diskusiju. Hvala. Merci. Hvala. Evo, samo dvije stvari vam želim reći. Kao prvo vam želim zahvaliti na svim eh, ja konstruktivnim doprinosima i s neiščekivanjem eh, očekujem vaše doprinose. Drugo. Pitanje energije i tranzicije prema gospodarstvu s niskom proizvodnjom ugljika jest eh, pravo civilizacijsko pitanje. I u tom pitanju Europa, odnosno Europska unija, ima odgovornost prvog reda. I mislim da kada je riječ o ovom pitanju tranzicije prema gospodarstvu sa niskom proizvodnjom ugljičnih plinova, imamo istu odgovornost kao i oni koji su nekad davno stvorili demokraciju i ljudska prava. Jer ako na europskom kontinentu pokažemo da je moguće osloboditi se fosilnih energija poštovati ako sustave, razumno koristiti prirodne resurse, onda će to predstaviti nešto jako značajno za ostatak svijeta, no ne smijemo zanemariti poteškoću koju taj zadatak predstavlja, jer smo mm, živimo na planetu koji će oko 2100. brojati 13,5 milijardi stanovnika, dakle ovo je od iznimnog značaja i tu gradovi i regije imaju ključnu ulogu. Hvala. Hvala dragi kolege. Evo ovime zaključujemo raspravu. Samo da vas podsjetim da je krajnji rok za amandmane 21. ožujka. Sljedeća točka na našem dnevnom redu je glasovanje. Hvala što ste svi došli ovdje. Ispričavam se zbog kašnjenja. 20 minuta kasnimo, ali to je zbog toga što smo prekasno danas ujutro počeli. Možda bismo sljedeći puta glasovanje trebali organizirati u 9 ujutro. Dakle, počinjemo s glasovanjem, a prije toga veliko mi je zadovoljstvo što mogu čestitati gospodinu Kestinu Westfalu koji je dobio nagradu Europskog parlamentarca e, godine na planu regionalne politike. Dakle, čestitamo. E, veoma smo ponosni na vas. Prvo glasujemo o kohezijskoj politici u planinskim regijama Europske unije. Izvjestiteljica gospođa Jotova. Počinjemo sa kompromisom 1. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, oprostite, imamo e, glasovanje po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri, prijedlog Agri, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60, za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 8, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 4 za, e, ne, oprostite, on se ne razmatra. Amandman 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amantman 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amantman 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, Usva se amantman 75 za, protiv, suzdržani, usva se. Amantman 76 za, protiv, suzdržani, usva se. Amantman 77 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 78 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 85 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 37 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 92 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman to jedan imamo po dijelovima e, tražili EPP i SID u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 38 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 124 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 6 za, protiv, suzdržani, Morat ćemo provjeriti. Agri 6, elektronsko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Agri 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 126 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 129 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 132 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hoćete provjeriti? U redu, provjerit ćemo. 132 elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada idemo na amandman 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 137. Imamo odvojeno odnosno glasovanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Morat ćemo provjeriti prvi dio. Molim elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 139 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 153 za, protiv, suzdržani, Usva se. Amandman 154. Da. Za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 24. Za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 155. Za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 158. Za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 161 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri, ne. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, Usva se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, Usva se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, Usva se. Agri 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 3 za, protiv, ne, ne, oprostite, tu ne glasujemo. Agri 4 za, protiv, suzdržani, usva se. 5 za, protiv, suzdržani, usva se. Agri šest za, protiv, suzdržani, usva se. Agri 7 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis, odnosno amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25 eh, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hoćete provjeriti amandman 25, elektronsko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usvaja se. Amandman 25. 26. Upravo smo da za 25 glasali, znači 26 za, protiv, su, suzdržani, usvaja se. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amantman 28 za, oprostite, znači to je povučeno, kompromis 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri G za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada idemo na konačno glasovanje i to je elektronski otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. U EPP-u imamo jednu osobu previše, da, da, evo to nam barem kažu. To kaže sistem. Evo ja ću staviti svoju karticu unutra. U redu. Zatvaram glasovanje zbog ovih e, zamjena kartice. Znači otvaram glasovanje sada, konačno glasovanje. Zatvaram glasovanje. I izvješće je usvojeno. Čestitam e, gospođi Jotovoj. Sada idemo e,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 i čestitam gospodinu Nilsenu. Hvala vam na vašem glasovanju. We continue now with... Sada prelazimo na sljedeću točku na našeg dnevnog reda i imam zadovoljstvo pozvati gospodina Molterera, izvršnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja i gospodina Lasla Baranja, potpredsjednika Europske investicijske banke. Imat ćemo razmjenu mišljenja. Yes, if they are Ako su naravno ovdje prisutni. način. we continue with... U redu, nastavljamo sa sljedećom točkom našeg dnevnog reda. Drago nam je da ćemo imati razmjenu mišljenja sa gospodinom Wilhelmom Moltererom, izvršnim direktorom Europskog fonda za strateška ulaganja i gospodinom Laslom Baranjem, potpredsjednikom Europske investicijske banke. Drago mi je što ih mogu ovdje pozdraviti na našem sastanku jutros. Eh, uloga Europske investicijske banke u provedbi kohezijske politike se značajno povećala u ovim godinama i još će se više pojačati od 2014. do 2020. generiranje E, kohezijske politike će tražiti veće korištenje financijskih e, instrumenata. Na prethodnom sastanku smo vidjeli rezultate jedne studije u ulozi Europske investicijske banke u kohezijskoj politici. Sada imamo izvanrednu priliku da nastavimo raspravu s našim gostima danas. Još jedna važna tema za raspravu je svakako e, Europski fond za strateška ulaganja, EFSI, koji je dio Europskog investicijskog plana, odnosno investicijskog plana za Europu, a jedna od naših glavnih e, uloga je da osiguramo da postoji odnos komplementarnosti između EFSI-a i nove generacije kohezijske politike. Dakle, Zaista danas nas čeka e, dosta živahna rasprava, da ću e, svakom od naših gostiju e, riječ na 10 minuta za kratku prezentaciju, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu. Prvo će koordinatori klubova imati riječ, a tako da evo ovime dajem riječ gospodinu Molteru i gospodinu Baranju. Gospodin Baranje je prvi. Dobro jutro, dame i gospodo. Uvažena predsjednice, dragi članovi odbora, dame i gospodo, dobro jutro. Velika mi je čast i zadovoljstvo što vam se mogu obratiti danas. Zahvaljujem gospođi Mihajlovoj na njenom ljubaznom pozivu, pozivu i meni, gospodinu Moltereru. Mi zapravo i štitimo ovog regionalnog anđela Europskog parlamenta. To je veoma važno u vremena, vremenima ekonomske krize koja je usporila proces kohezije u Europskoj uniji. Svi znate da je ulaganje u Europsku uniju u Europskoj uniji palo za otprilike 15% i da je da se to još nije do kraja vratilo na e, stare razine. Ulagači su još uvijek dosta nespremni ulagati, ali trebaju se pripremiti i e, izvedivi projekti, financijski i ekonomski. Ali zbog toga što je dosta krut fiskalni sistem i zbog toga što Europska središnja banka sporo reagira, zbog toga i ulagači i poduzetnici i komercijalne banke nemaju baš puno prostora. Europska investicijska banka samog osnivanja imala posebnu ulogu u ulaganju u Europi i regije Europe. Kohezijski aspekt je veoma snažno prisutan u našoj politici to je jedan od naših ključnih ciljeva. Doprinos socijalnoj i ekonomskoj koheziji u Europskoj uniji i zemljama koje su kandidati na to otpada velik dio sredstava 77 preko 77 e, milijardi eura. Znači mi podržavamo regionalnu politiku kao prvo zajmovima za projekte i također financiranjem e, putem bespovratnih sredstava i kao treće imamo i savjetodavnu ulogu. Ovi okvirni zajmovi su veoma e, uspješan instrument i pomažu apsorpciju sredstava iz strukturnog fonda. Imamo 31 projekt, 15 milijardi eura ukupno. Još nekoliko primjera toga kako mi podržavamo regionalnu politiku. Kao prvo, Dunavska regija, Europska investicijska banka je sudjelovala prošli mjesec e, na jednoj konferenciji gdje je bilo 14 zemalja Dunavske regije i milijarde eura se svake godine investiraju. Dakle, to je i nacionalno i transnacionalno djelovanje i mi također podržavamo i druge regionalne strategije kao drugo. Sve veća aktivnost u agri poljoprivrednom sektoru, e, posebno za nove zemlje članice. Neke zemlje članice e, imaju e, velik naglasak stavlja upravo na agribiznis i to ima snažni efekt kohezije. Daću dva primjera na zadnjem sastanku upravnog odbora su odobrena dva jako kvalitetna e, projekta na planu agribiznisa, jedan u Normandiji, jedan u Poljskoj, sredstva iz Europskog fonda za strateška ulaganja. Radi se o mljekarskoj proizvodnji, sjećate se e, kakva je bila situacija u ponedjeljak tu u Briselu sa štrajkom. Regionalni općinski zajmovi za obnovu, e, jedan primjer je Poljska Katovice gdje imamo velik financijski program i u regiji Šleske surađujemo sa 40 općina, a i sa središnjom vladom Poljske i e, rehabilitacija tog područja Poljske e, gdje ima puno ugljenokopa to je veoma važno, znači obnova centra Katovice je također dio e, tog projekta. Izvan Europske unije u zemljama susjedstva, spomenut ću Moldaviju i Ukrajinu, radi se o prekograničnoj strategiji koja se provodi zajedno sa članicama Europske unije. E, znam da svi prate rad Europske investicijske banke i znam e, da ćete u travnju na plenarnoj sjednici raspravljati o izvješću naše banke, ali danas možda možemo razgovarati o konvergencijskim i regionalnim aspektima našeg djelovanja. Ovaj odbor i parlament e, uvijek podržavaju inovativne načine da se koriste ti strateški i kohezijski strukturalni fondovi zato što to ima snažni efekt katalizatora. Također vam je jasno da moramo pojednostavniti provedbu kohezijske politike. Naravno pojednostavljena kohezijska politika znači da se e, pojednostave kriteriji e, za prijavljivanje će također omogućiti da se bolje koriste sredstva iz fondova Europske investicijske banke i da bolje koristimo te financijske instrumente u širim razmjerima. U uvodnim napomenama ću dati samo jedan primjer financijskih instrumenata koji e, predstavljaju tu našu priču o uspjehu, mada je u početku su zemlje članice bile dosta skeptične. To je takozvana inicijativa za mala i srednja poduzeća. Naš upravni odbor je upravo odobrio ovu inicijativu za zemlju broj 6 to je Finska, e, tu su i Španjolska, Italija, Malta, Bugarska i Rumunjska. Dakle, to je prethodnih pet zemalja za koje je to već odobreno. Samo evo da kažem o čemu se radi. Radi se o financijskom instrumentu e, koje je osmislila Europska investicijska banka i Europska komisija gdje zemlja članica odnosno tu se naj, najriskantniji dio portfelja se e, financira iz e, strukturnog fonda, a Europska komisija financira iz e, Kozma ili Horizonta 2020. Dakle, tu se na taj način se potiče, potiču se zajmovi za mala i srednja poduzeća. Europska investicijska banka je napravila dubinsku analizu da provjeri kakva je situacija sa tim posredničkim tijelima. Činjenica da gospodin Molterer i ja smo obojica ovdje nije slučajnost. Europska investicijska banka je dobila zadatak da provede EFSI, Europski fond za strateška ulaganja i naravno to moramo napraviti na takav način da to bude fer podijeljeno po regijama u cijeloj Europi. Ne postoji regionalna kvota i EFSI je strukturiran tako da nema takve regionalne kvote, ali uravnotežena raspodjela je cilj za budućnost. Cilj je da fokus EFSI-a bude na projekte visoke vrijednosti u sektorima visoke vrijednosti kao što su istraživanje i razvoj, e, obrazovanje, kritična infrastruktura i sve ono što će potaknuti produktivnosti. EFSI nije tu da e, zamijeni kohezijsku politiku nego da je nadopunjuje. I evo ja ću ovdje se zaostaviti i sada ću dati riječ gospodinu Boltereru da on nešto kaže i da se nadoveže na ovo što sam ja rekao. Hvala. Thank you, Laszlo. Naš hvala Laszlo. predsjedavajuća. Dopustite najprije da e, vam svima poželim dobar dan. E, zadovoljstvo je ponovno doći pred e, vaš odbor jer je komunikacija s parlamentom od ključnog značaja. Laslo je, dobro kazao da FC je od samog početka nešto se kao komplementarno postojećim instrumentima, a ne nešto što zamjenjuje bilo što, već nadopunjuje postojeće proizvode i cilj je efsi da razvija nove proizvode s ciljem razvoja, rasta, konkurentnosti i vraćanja Europe na put oporavka je također važno jeste da uredbe o koje o kojima se uveliko pregovaralo ovdje u parlamentu i drugim parlamentima koji u preambuli govori da gospodarski, socijalni i teritorijalna kohezija jesu su e, ciljevi paralelno uz gospodarski oporavak i razvijanje konkurentnosti. Dakle, tu su e, jasno izražene smjernice. Što je također važno jeste da treba razumjeti da ciljevi efso a su sukladne s politikama kohezije i konvergencije. Koji su glavni ciljevi? E, Laslo Baranaj ih je već spomenuo. Tu su istraživanje, razvoj i inovativnost to je široka definicija inovativnosti, to pokriva obrazovanje, klasični istraživački rad, ali isto tako i brojne socijalne inovacije i razvoj. Drugo, podrška ostvarenju ciljeva koje je zadala Europska unija glede energije, dakle obnovljive izvore energije, redistribucija energije, učinkovitost ali isto tako i komponenta istraživanja razvoja. Zatim treće, klasične infrastrukture, podrška klasičnim infrastrukturama i njihovoj opremi i isto tako inovativnost u sektoru prometa. Razvoj i na u sektoru komunikacijskih i informacijskih eh, tehnologija, što je od velikog značaja za jako udaljene e, udaljena područja, osobito kada se radi o viskoprometnom e, prometu internetskom, to je od velikog značaja za udaljena područja, zatim podrška zaštiti okoliša i učinkovitom korištenju resursa, zatim ljudski kapital i kultura i naravno mala i srednja poduzeća i srednja. S obzirom da su oni e, okosnica našeg gospodarstva, osobito u ruralnom području, dakle kao što vidite to pokriva potrebe kohezijske politike. Gdje smo sad? FC je započeo prošlog ljeta i mogu vam reći da smo krajem vijeća, kad kažem mi, to je Europska investicijska banka e, obavili smo 200 operacija u ovom programu. To je 20, pokriva 22 od 28 država članica. Nismo u svih 24 zemlje članice, ali smo na pravom smjeru. Dakle, podržavali smo prvih šest mjeseci prvenstveno mala srednja poduzeća i to posredstvom Europskog fonda za ulaganje, dakle posredstvom trgovinskih banaka, zatim tu je i sektor energije, što nije nikakvo iznadženje, dakle tu se radi o stvaranju energije, obnovljivim izvorima energije, učinkovitom korištenju energije i infrastrukture radili smo na tome. Dakle, može se vidjeti na temelju ova tri prioriteta da e, donekle još kasnimo ovoj komponenti D, dakle istraživanje i razvoj, što je s jedne strane točno, s druge ne. Zašto ne? Pa zato što trenutno se bavimo jednim projektom koji je iz glavnog cilja, koji je glavni cilj e, energija, onda se to, onda je to evidentirano kao projekt koji se bavi energijom, ali unutar toga e, ima čitav e, aspekt koji se tiče ride Dakle, krajem ove godine ćemo imati u svakom slučaju bolju analizu da vam predočimo i moći ćete bolje sagledati kako napredujemo. Postoje dvije stvari iz e, točke gledišta kohezije za narednih par mjeseci koje treba imati na umu. Kao prvo, sve veća suradnja sa investicijskim platformama i nacionalnim bankama. Mogu vam reći da sada postoji sporazum između komisije i Europske investicijske banke o proizvodima koji su e, osmišljeni pod FCM i razvijeni u okviru nacionalnih e, banaka i ovih e, platformi za ulaganje. I vidim Druga inicijativa od ključnog značaja, sam Laslo Barnes je spomenuo, dakle to je kombinacija FCA i esifa slučajnost je što kratice zvuče dosta slično, no e, ipak postoji plodno tlo da se to učini koherentnim. Sada komisija radi na brošuri za povezivanje instrumenta FCA i esif Važno je znati da se ovdje ne radi samo o klasično gledano o strukturnim fondovima, već i o drugom stupu, dakle o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. I tu imamo dvije inicijative koje imaju jako velik učinak na e, rezultat koji može ostvariti EFSI. I bilo bi dobro da svi pogledamo na timing, jer EFSI je, kako sada stoji u pravilima, E, ograničen na trogodišnje razdoblje. Jedna godina je već u biti protekla i sada nam je potrebna ova inicijativa i da brzo bude primijenjena kako bi stvar funkcionirala. Zatim ne smijemo zaboraviti da plan ulaganja za Europu ima tri stupa. FC je u središtu, e, savjetnički savjetničko čvorište je druga stvar i projekt komisije isto tako, no regulatorni aspekt je treći stup koji je u najmanju ruku jednako važan. I dakle, bolja koordinacija instrumenta esif i EFSI-a mogu omogućiti da se krene u pravom smjeru. Evo toliko od mene sada, sada sam spreman odgovoriti na naše pitanje. Hvala, najljepša hvala. Imaćemo zanimljivu raspravu. Sada gospodin Van Nistelro, izvolite, imate riječ. Evo, bit ću kratak. drago mi da vidim da se slažemo glede toga kako nam Europska investicijska banka i čitav niz instrumenta mogu pomoći. No ono što mi je zapanjuće bilo je da nismo baš puno toga čuli o ustaljenim financijskim instrumentima u strukturnih fondova, kako se oni koriste, dakle, juč smo čuli kako se njihovo iskorištavanje napreduje. Istovremeno, svi govore o EFSI-u. Uzgled budi rečeno, vi govorite o EFSI-u i ESIF-u. Ovog tjedna sam zahvaljujući gospođi Kretu saznao da se govori o ne o ESIF-u, nego o ESI, o fondu ESI. Jer to bi trebalo onda e, držati se toga. Mi, obični ljudi, to ne razumiju, jer e, mi ovdje u odboru za regionalni razvoj e, pravimo tu distinkciju, ali treba to imati na umu da svi to ne razumiju. Dakle, htio sam izraziti podršku vašem radu glede financijskih instrumenata i svih tih programa. Drugo, nejasno mi je donekle nešto, jer europske zvijezde, a vi ste jedna od tih zvijezda jer dobro funkcionirate u biti, dakle te zvijezde trebale bi zaiskriti, a evo kad dođemo u veliku zgradu, ja ne vidim nikakve zvijezde, kako navesti ljude da da imaju dobar e, e, da dobro gledaju na, na sve ove projekte i ljude, ne samo Dragija, znate, nizozemci istine za volju nisu baš presretni njegovim radom, ali barem da vidimo e, što se radi sa sredstvim, sredstvima. Ja ne vidim nikakve zvijezde, ljude koji sjajno komuniciraju s našim sugrađanima, kako vi komunicirate, recite nam, znam da e, su države te koje, koje posjeduju fondove, a ne samo Europa, mislim, tako da nije jednostavno. Ali ja mislim da bi bilo puno bolje da se malo konkretnije komunicira. Evo prošlog tjedna sam bio u posjetu jednom projektu gdje mi je poduzetnik rekao da je dobio jamstva od e, Europske investicijske banke i na temelju toga je dobio sredstva od banke jer banke su se sakrile u, rupu i čekaju valjda bolja vremena, ne znam što čekaju. Ali se ne spominje nikakvo veliko ime ili neka zvijezda i sad E, sve se, svi se došapuću i kažu evo, u, da su dobili zahvaljujući ovome ili onome neka sredstva. A povjerenika Tajnen svakog tjedna govori evo, potrošio je stotinu milijuna na jamstva. Eto, on je to potrošio. potrošio. Ne, on ništa nije potrošio. Vi ste to utrošili e, i vi ste ti koji dajete ta jamstva. Dakle, stvar je malo neuravnotežena. Vi uopće ne komunicirate, samo čutite o tome. I to nije ništa novo, jer gospodin Montrež je bio prošli put tu i zamolio sam ga da, da, da, kaže nešto o tome. I on je rekao da, da sam bio u pravu Sad imamo ovdje potpredsjednika pa ga pitamo hoćete li vi možda malo bolje početi komunicirati. Ne znam, vidjet ćemo. Sad se spominje i u ovom dokumentu imamo dokument komisije i vaših službi o tome kako raditi na e, rezultatima fc a Sad bilo bi dobro vidjeti kako donositi zaključke, možda je sad prerano za to, možda vidjeti kad ćemo imati optimalne informacije i kao što je to sam potpredsjednik rekao, to nije nešto treba zamijeniti S.I. fond. Ali kad vidimo da novci idu bogatijim zemljama članicama možda bi u svakom slučaju bilo bolje da sačekamo drugi dio godine pa da dobijemo prave zaključke. Sada u ime kluba zastupnika koordinator gospodin Jakov. Predsjednice, I'm speaking Croatian, so I'll invite you if Govorit ću hrvatski, pa vas pozivam da stavite slušalice. Petan i vrlo precizan u pitanjima. Naime, kao čovjek koji dolazi iz Hrvatske i kao izvjestitelj za Jadransku i Jonsku strategiju, bilo mi je zanimljivo čuti e, vaš primjer izlaganja, gospodine potpredsjedniče, vezano za Leđ, odnosno za urbanu regeneraciju toga grada. E, u Hrvatskoj na Jadranu ima puno gradova koji trebaju urbanu regeneraciju zato što imaju niz vojnih i e, industrijskih objekata i bilo bi jako dobro i molim vas uputite mi precizno šta da kažem gradonačelnicima koji mogu biti zainteresirani za sredstva kome da se obrati, i na koji način da dođu do sredstava do kojih je došao na primjer grad kojega ste spomenuli u poljskoj. i pitanje gospodinu moltereru isto vrlo konkretno mada bih razgovarao o mnogim infrastrukturnim investicijama e, to će malo i potrajati. E, konkretno pitanje turizam je ono što je danas najkonkurentnije u hrvatskoj ali i u drugim europskim zemljama i moje pitanje ide za tim da mi točno kažete e, kolege koje velike male tvrtke koje žele ulagati u turizam u izgradnju novih hotela ili obnovu postojećih hotela što je naravno značajan trošak stvaranjem visoke kvalitete turizma na jadranu zanima me na koji način kome da se obrate na koji način da dođu do novaca e, to je za nas dio kohezijske politike jer će e, regije uz more na taj način e, i te kako zaposliti nove ljude dobiti na konkurentnosti i na atraktivnosti. hvala na odgovorima. hvala gospodinu Skuru socijalista. Hvala, ja bih najprije želio zahvaliti dvojici gostiju na ovim informacijama koji su za nas jako važne i zahvaliti izvršnom ravnatelju, osobito koji je podsjetio na značaj kohezijskih fondova u provedbi razvojne politike u najudeljenijim eh, područjima. Puno ste govorili o Poljskoj, rekli ste da pratite, pomažete najudaljenim područjima, no imam jedno pitanje. Prvo se nadovezuje na ovo što je rekao prethodnik, dakle kako doći do tih sredstava, to je jako važna stvar, a drugo možete li nam dati iznos i broj operacija koje ste financirali u najudaljenim područjima. Najpše hvala, gospodin Omarže, izvolite. Hvala predsjednice. Hvala što ste došli danas pred naš odbor, već po drugi put. Po mom mišljenju sljedeće pitanje je ključnog značaja. Vi ste rekli koliko ste vezani za ciljeve kohezije i ukazali ste na to da ciljevi različita područja, dakle istraživanje, razvoj, inovacije, energije, visokoprometni internet, da je to nešto što e, se nadovezuje na ciljeve kohezije. No, kada se govori o regionalnoj politici, ne možemo zanemariti zemljopis. Jer i kad bi se ostvarilo te ciljeve, ako ne želimo zanimariti ciljeve kohezije, mora postojati i jednaka raspodjela različitih projekata, jer u suprotnom postoji opasnost da ESI fond anulira ciljeve konvergencije. To je rasprava koja je vođena ovdje u Europskom parlamentu. Istina je da tada nije bilo geografskih kriterija, no želim vas podsjetiti da ukoliko je FC brat blizanac fonda ESI ili suprotno, onda trebamo se postarati da projekti ne budu koncentrirani samo, samo u metropolama, već treba se postarati da e, ih ima i u osjetljivim područjima, u najodeljenijim područjima, u područjima koja kasne razvoju. Druga stvar, nedavno sam imao jedan sastanak u Parizu gdje vidim da stvari dobro funkcioniraju za mala srednja poduzeća jer je organizirano odlično partnerstvo sa nacionalnim razvojnim bankama i mislim da to pitanje partnerstva sa nacionalnim razvojnim bankama je ključ uspjeha i ispostavlja se da kada je riječ o infrastrukturama postoje neke poteškoće i kašnjenja. Tako da bih vas želio pitati što ste predvidjeli kako bi se ojačalo partnerstvo sa nacionalnim razvojnim bankama, a isto tako i s regijama, kako bi se stvar ubrzala. I zadnja stvar. Koliko vidim, Europska banka investicijska banka je stari partner e, lokalnih e, regionalnih e, uprava izuzetno značajan partner ja sam sa otoka Reunion koji ima već čitav niz zajmova i ugovora sa Europskom investicijskom bankom i ono što vidimo jeste da jako mali broj regija smatra da ono što je klasično, dakle, partnerstvo sa Europskom investicijskom bankom ili e, sa fondovima, da je povoljnije od EFSI-a s obzirom da ima čitav niz poteškoća glede e, otplate zajmova i složenost e, dolaska do tih e, zajmova i zato ljudi okljevaju puno. Hvala, hvala gospodine Rope, u ime zelenih, izvolite. E, hvala. Ja bih želio zahvaliti našem gostu na informacijama zato što su one zaista e, nas opremile sa korisnim informacijama. Naravno, uvjeti se razlikuju iz zemlje u zemlju. Međutim, želio bih se nadovezati na neke od vaših zamisli. Meni je bilo prilično zanimljivo kada ste rekli da EFSI mora osigurati E, postupnu e, raspodjelu mislite li među regijama ili među državama članicama dakle jednaku raspodjelu među regijama ili državama članicama isto tako rekli ste da neće postojati nikakve kvote što je onda s tom e, jednakom raspodjelom ili možda ja nešto ne razumijem Isto tako, danas ujutro smo dosta razgovarali o pitanjima kao što su obnovljivi izvori energije i ostala pitanja, a vi ste rekli da 22 od 28 država članica koristi EFSI. E, bilo bi zanimljivo čuti zašto ovih šest država članica nije iskoristilo EFSI. Radi li se možda o kompleksnosti samih pravila ili postoje neki drugi uvjeti koji ih spriječavaju da ih iskoristi? Isto tako bilo bi dobro znati koji je postotak e, koji je dodijeljen državama članicama, e, to je privatnom sektoru ili lokalnoj razini. Ili je to sve centralizirano kroz e, centralne središnje institucije. To je možda činjenica koja bi ih mogla spriječiti da pristupe tim fondovima. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala e, glavnom direktoru EFSI-a i investicijske banke. Imamo i na mogućnosti da postavimo pitanja. Imam e, tri pitanja, biti ću kratka. Između potencijalnih projekata za financiranje Europske investicijske banke kroz e, nacionalnih priprema projekata, a koji su e, od prioriteta za koheziju, ima aspekata koji su e, protivne politikama same Europske unije. To jest e, potpora fosilnim gorivima, mislim na plin, isto tako i nafte i škriljevca i ostalih stvari. Međutim, s obzirom da se bavimo protiv klimatskih promjena, promjena, nije li to naš prioritet? A imamo projekte koji se temelje na fosilnim gorivima. Isto tako e, imamo neke e, intervencije vezane u, i u Italiji e, za rafineriju, milaciju i ostale E, projekte koji su opasni za okoliš e, kao što su e, nuklearne, nuklearne elektrane i, i Um, ehm, non le ripropongo tutte le nostre perplessità sull'effetto leva previsto dal... I spaljivači. I zato bi se željela koncentrirati na jedno pitanje da nam objasnite koji se financijski instrumenti koriste u e, Europskoj investicijskoj banki jer to su instrumenti sa velikim financijskim rizikom. E, nije li moguće da opet stvorimo neke špekulativne balone e, koji idu u korist velikim financijskim institucijama mogu se koristiti fondovi EFSI e, za e, one e, mogućnosti kojima mogu doprinijeti i privatni i javni investitori. U nekim slučajevima to nije moguće financirati zbog velikog rizika. I zato imamo različite instrumente koji imaju različite stope rizika. I zato bi željeli znati koliko je do sada uloženo iz EFSI fonda za projekte koji su već odobreni. A s obzirom da Junkerov plan se financira e, i sa sredstvima država članica, ali i sa sredstvima trećih zemlja, zemalja. Pa koliki je doprinos tih zemalja? Hvala lijepa. Imam još pet imena na popisu. E, sad ih imam šest sa gospođom Spirakis. To su želje, pa bih e, vas molila da budete kratki kako bi naš gost mogao i odgovoriti na pitanja. Gospodina Rimon. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Želio bih zahvaliti e, našim e, govornicima za sve informacije koje su nam dali, a posebno izvjestitelju E, vezano za projekte u Grčkoj koji ne podliježu sufinanciranju, pa ću se usredotočiti upravo na Grčku. Imam tri pitanja, prvo vezano za EFSI. Imam dojam da nema EFSI projekata sada za Grčku. Postoje li neki e, prijedlozi za takve projekte? Govorite o EFSI-u i ESIF-u, da se oni kombiniraju. Je li to jedna kombinacija koja se koristila u Grčkoj za projekte? I moje treće pitanje, kada se radi o financijskim e, proizvodima e, Europske investicijske banke i korištenjem e, aktivnosti EFSI-a možemo li koristiti to za sufinanciranje projekata? Ako sam dobro shvatio kada ste to objašnjavali, možete li nam dati neke konkretne primjere kako to funkcionira u praksi? Gospodin Novakov, kratko. Hvala gospođo predsjedateljice. E, pokušat ću ne glorificirati vaš posao, ali od kada fond e, e, postoji imamo 55 projekata i skoro 80 milijardi vezano za europsko gospodarstvo što je izvrsno. Postavit ću vam nekoliko pitanja. Većina pada aviona su, događa se zbog gubitka obzora i zato se pitam na koji način ćete pokušati više reklamirati EFSI fondove. E, bio sam u Grčkoj, bio sam u e, Hrvatskoj gdje podržavate zračnu luku, u Italiji gdje podržavate, e, podržavate željeznice, ali građani u tim zemljama ne znaju ništa o EFSI-u. Kako ćete slabije regije podržavati kroz te sustave koji ne mogu pružiti konkurentne projekte. Kako ćete naći e, ravnotežu između e, efsi i EVI e, projekata koji imaju pet e, pet faza projekata. Hoćete li poticati investitore koji će komplementirati te EFSI fondove? Kako ćete pronaći sinergiju između strukturnih fondova koje već imamo i EFSI-a s obzirom da moraju jako dobro raditi zajedno? Hvala, gospođa Maletić, vaše pitanje. Hvala gospođo predsjedateljice, dobrodošli dragi gosti. Ja bih željela postaviti nekoliko pitanja. Jedno je vezano za ono što ste rekli da aktivnosti e, Europske investicijske banke su komplementarni kohezijskoj politici. Oni to moraju biti, međutim imamo li analize i pokazatelje za to? Imamo li konkretnih rezultata koji nam govore da aktivnosti Europske investicijske banke doprinose na razini e, regija koje onda doprinose operativnim programima i njihovim ciljevima i da na kraju onda imamo ostvarivanje ciljeva strategije 2020. na razini cijele Europe. Drugo pitanje vezano je za ono što ste rekli, a to je važna aktivnost Europske investicijske banke, a to je e, doprinos kroz novac nepovratnih sredstava i okvirnih zajmova. Mislim da su ti okvirni zajmovi posebno važni za države članice zbog niskog fiskalnog e, kapaciteta za investicije u današnje vrijeme. Međutim, možemo samo sufinancirati javne projekte iz tih e, okvirnih zajmova. Još uvijek nam nedostaje su, e, kapacitet sufinanciranja za druge projekte koji se e, financiraju kroz kohezijsku politiku na e, razini privatnih investitora. Isto tako rekli ste da imate zajmove za pojedinačne projekte, međutim mislim da ti zajmovi za privatne pojedinačne projekte su vrlo mali E, barem nisu toliko vidljivi. Mislim da trebamo više izravnih zajmova. E, gospodin Lambert je rekao da on ima jednu priču o poduzetnicima koji su dobili jamstvo Europske investicijske banke i onda zajam iz banke iz Nizozemskoj. Međutim, ima mnogo priča u Hrvatskoj gdje su poduzetnici dobili jamstvo Europske investicijske banke, ali nisu mogli ostvariti zajam iz banke. Možemo li učiniti nešto da imamo e, riskantnije investicije koje idu izravno iz Europske investicijske banke poduzetnicima. I četvrto je vezano za popis projekata koji je moj kolega Novakov spomenuo, zato jer kada gledam popis projekata koji e, koje financira EF, e, FR, to je isto javno financiranje, dakle radi se o prometu, cestama i slično. Ako se radi o energetskoj učinkovitosti i to su javne, javni projekti, zato trebamo više novca za privatni sektor. Hvala. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. EFSI je na početku zamišljen kao način da se e, pokrije rizik i da se privuče privatni kapital kako bi se poticali investicijski projekti. E, postoji jedna razina dvojbe, gospođa Maletić je e, to spomenula, međutim mnogi ljudi planiraju investirati u projekte koji su već razrađeni u nacionalnim planovima, to jest projekti koji su E, e, usporeni na neki način. Da na nacionalnim vlastima je da privuku privatni kapital za te nacionalne investicijske programe i da tako smanje financijsko opterećenje. Pitam se postoje li novi projekti koji su tako financirani. Drugo, kohezijska politika IRB. E kohezijska politika je dosta birokratska, međutim korist od nje je da dobijete subvencije koje ne morate vraćati, dok eh, kod Europske investicijske banke morate eh, vratiti zajam. To znači da je proces prijave drugačiji, a to naravno ima smisla. S jedne strane radite sa javnom upravom, a s druge strane, s druge strane govorimo o zajmovima i organizacijama koje e, posuđuju novac. Kako možemo to dvoje na neki način pomiriti kako bi jedan drugoga nadopunili? E, danas ujutro smo govorili o infrastrukturi, posebno u središnjoj istočnoj Europi gdje još postoji velika potražnja za tim. Pitam se jesu li te zemlje e, se obratile vama, tražile vašu pomoć? kako bi na neki način e, nadoknadile e, ono što su propustile. Postoji politika Europske središnje banke da poplavi e, tržište sa jeftinim novcem. Mislite li da je to neka vrsta konkurencije ili je to nešto pozitivno kada se radi o poticanju privatnih, privatnih financijskih institucija da investiraju s vama, a ne da plaćaju negativni, e, negativne kamate za e, Europsku e, središnju banku. Gospodin Žulja. Hvala predsjednice, bit ću kratak. Direktore i potpredsjedniče, vi ste u nekog navrata govorili o malim srednjim poduzećima i osobito o inicijativi za masrednja poduzeća. Moje pitanje je jednostavno, ja radim na izred mišljenja odbora regiji o poteškoćama koje, s kojima su očene male i srednje poduzeća glede kreditiranja i financiranja i htio bih da ponovno, barem nakratko, pojasnite što e, Europska investicijska banka predviđa kako bi se olakšalo, poboljšala e, e, dostupnost financija za malo srednje poduzeća koje je dosta često teško. Hvala. Posljednje pitanje gospođe Spiraki. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja dolazim iz zemlje gdje je ESI uopće ne postoji, dakle u Grčkoj ne postoji ni jedan e, projekt kojeg financiramo iz EFSI-a. I zato je moje pitanje ima li nešto novo u vezi s time? Imam tri kratka pitanja. Prvo, ova komplementarnost. Imate li kakvih e, konkretnih primjera koje možemo predstaviti moje zemlji? Dakle, komplementarnost efsi i Evropskih strukturnih fondova. A drugo je pristup malih i srednjih e, poduzeća e, za financiranje iz EFSI-a. E, postoje li možda kakvi fondovi rizičnog e, kapitala koji pokrivaju više regija? Gdje možemo naći takav katalog? ili takav popis. I treće pitanje je da svi znamo da nedostaje informacija vezano za način na koji EFSI i Junkerov plan e, funkcioniraju. Znate li kako možemo podržati takvu vrstu E, takvu vrstu načina da, e, da dobijemo nove informacije kako bismo mogli ostvariti taj cilj. Hvala lijepa. Dakle, to su bila pitanja. Bilo ih je mnogo. Kako planirate odgovoriti? Imamo 20-25 minuta za odgovore. Gospodin Darnije, ćete početi? Bilo je mnogo pitanja, pa ću pokušati odgovoriti na sva pitanja. Mislim da danas poslje podne e, nećemo imati dovoljno vremena za to, ali pokušat ću. Kao prvo posuđivanje i e, aktivnosti koje su spomenute, komunikacija i što možemo iskomunicirati. Spomenut ću nekoliko stvari. Kao prvo, e, govorimo o normalnim aktivnostima banke. To je naša glavna e, aktivnost. Dakle, e, dakle imamo lending, blending i advising, znači posuđivanje, spajanje i davanje savjeta. Međutim, najvažnija stvar banke, a ne samo banke, nego i svih partnera banke je EFSI i zato smo se usredotočili uglavnom na EFSI. Na svim e, sastancima, na upravnom odboru i slično, govorim da je naša ključna djelatnost isto tako važna kao i druge djelatnosti banke. I zato moramo slijediti te djelatnosti i vidjeti koje su potrebe takvih djelatnosti međutim isto tako moramo nekada i mijenjati naše aktivnosti zbog propisa i drugih stvari. E, aspekt komunikacije, ja se slažem s njime. E, mislim da se komunikacija uglavnom temelji, možda se varam, na prave rezultate banke, dakle uspješnost same banke. Novi proizvodi koji su e, primjereni svakoj državi članici na različit način i u drugačijoj mjeri. Mislim da moramo iskomunicirati sve na izravan i neizravan način, ali na temelju stvarnih činjenica, na temelju stvarne, stvarnih rezultata banke i stvarnih novih e, proizvoda kada su oni spremni. Jer to je stvarnost. A to znači poštovanje prema našim klijentima i poštovanje prema samoj banci. Druga stvar koju želim spomenuti je gradska rehabilitacija u Hrvatskoj i mogućnost za mala i srednja poduzeća. Spomenut ću tri stvari. Imamo vrlo dobru suradnju u Hrvatskoj. Imamo prvi FC projekt u Hrvatskoj Dakle, surađujemo sa e, Europskom banku za razvoj kada se radi o e, financiranju malih srednjih poduzeća i ako se dobro sjećam, oko 50 milijuna eura je to je veliki iznos. Mislim da se radi o jako dobroj suradnji sa e, bankom za obnovu i razvoj. To nije samo formalna suradnja, nego imamo i dodatnu suradnju na području savjetovanja, dakle za provedbu samih projekata, a to je drugo ključno područje. Dakle, ako neka općina, ali to ovisi o, e, o financijskom stanju i o propisima, jer ta općina općine su ponekad neovisne od središnje vlade, a ponekad e, su jako strogo regulirane zbog e, situacije javnog financiranja iz e, središnje vlade. Dakle, svugdje moramo pronaći neko rješenje. To znači da u Hrvatskoj imamo mogućnost surađivati sa općinom, dakle izravno financiranje, na temelju sposobnosti same općine Međutim, ako s obzirom da je to e, subsuvereno financiranje, a to je dio javnog financiranja. Dakle, imamo dobre mogućnosti, a drugo imamo i dobre primjere u drugim zemljama. I zato naš kapacitet e, savjetovanja je isto tako jako važan, zato što možemo podijeliti te primjere i ta iskustva iz drugih zemalja. Kada se radi o obnovi ne samo unutar Evropske unije. Imamo i jedan projekt u Ukrajini. Tamo se radi isto tako o obnovi e, u općini. koja je naravno pod utjecajem e, invazije Rusije i posljedica koje to nosi. Sektor malih i srednjih poduzeća je e, uvijek e, e, vezan za financijski sektor, bilo za banke ili druge financijske institucije, a suradnja s njima je jako dobra u nekim zemljama, međutim neke mlađe države članice gdje financijski sektor je manje složen nego u, starijim državama članicama, moramo u tim zemljama naći drugačija rješenja. Međutim, uvijek koristimo bankovni sektor i neki, neki investitor ili neki drugi dio financijskog sektora. Ali prvo moramo jedni druge upoznati, a drugo moramo znati e, kako surađivati sa e, privatnim, e, privatnim bankama ili onima koje su djelomično, koje djelomično su pod javnim, javno, javnim vlasništvom. Na neka pitanja neću možda moći odmah odgovoriti, ali zabilježili smo sva vaša pitanja, pa mislim da nakon ovog sastanka možemo izravno odgovoriti jer možda vam ne mogu dati točne brojke, e, brojke se mijenjaju svakog dana u EFSI-u, ali isto tako i u e, svakodnevnom radu naše banke. Kohezijski fond e, i suradnja s kohezijskim fondovima je dobar primjer. Neki su spomenuli takozvano sufinanciranje. To je dobar primjer. Spomenut ću još jednu stvar. Kada sufinanciramo e, strukturne fondove i kohezijske fondove, ponekad postoji pitanje e, granice suradnje i ograničenje ukupnog financiranja od strane Europske komisije uz korištenje fonda i Europske investicijske banke koja koristi svoje kapacitete jer u nekim zemljama, ne mogu spomenuti sve, e, mi smo došli do te granice koja je obično 80%, međutim u nekim zemljama smo došli i do 100% i uvijek tu onda dolazi do rasprave i želim i vašu potporu u ovom slučaju jer je to važno pitanje za one mlađe i možda manje razvijene zemlje da iskoriste taj novac jer je jeftinije vladi koristiti taj novac. To je prava potpora, ali to nije novac Europske unije, to je samo zajam i nakon što on sazrije e, zemlja, odnosno javni sektor te zemlje mora vratiti taj novac. To je normalni zajam. Međutim, nekad dolazi e, do krivog razumijevanja međutim to se događa u nekim zemljama. Imamo takvo rješenje recimo u Cipru, na, u Grčkoj, u Mađarskoj, u Rumunjskoj, u Bugarskoj, u Hrvatskoj. Mislim da je to dobro. The other, so the, the cohesion eh, regionalna politika i kohezijski ciljevi i zemljopisni aspekt. Mislim da pokušavamo pronaći jednu ravnotežu između različitih e, e, dijelova Europske unije i zato sam spomenuo dva primjera. Recimo kada se radi o financiranju e, mliječnih proizvoda u Normandiji, to je dio i regionalne i kohezijske politike. Međutim, u nekim drugim regijama financirali smo južni dio e, Italije. Tu smo vrlo aktivni. Imamo neke EFSI projekte u toj regiji pokušavamo naći e, ravnotežu u tom filaciranju, što nije uvijek lako jer neke regije imaju već pripremljene projekte dajemo im neke savjete na koji način stvoriti e, vidljive, prihvatljive projekte za banku, a kod drugih e, zemljama ti projekti nisu toliko dobro pripremljeni, nisu u tako pripremnoj fazi i onda E, je jako, su jako važni savjeti banke. U ovom slučaju imam još jedan primjer. Recimo neki iz Grčke su spomenuli koja je grčka situacija i pitali su što se događa i kako možemo koristiti sredstva iz velikih banaka i kako možemo pomoći situaciji u Grčkoj. U ovom trenutku imamo e, stalno jednu veliku radnu skupinu u Grčkoj za pripremu projekata za provedbu samih projekata i za pronalaženje najboljih rješenja. Recimo na koji način možemo financirati projekti infrastrukture koja e, e, koristi e, mrežnu infrastrukturu, aktivnosti za klimu koja je isto tako važna ili neke druge projekte. Uvijek pokušavamo naći takve načine. I još nešto. Svi upravni odbori su e, rekli da trebamo otvoriti urede u svakoj državi članici. Otvorili smo neke od tih ureda prošle godine, odnosno prošlog studenog smo to otvorili u Slovačkoj takav ured, smo otvorili takav ured u Češkoj. a sljedeći korak će biti otvaranje ureda u Mađarskoj, Sloveniji, Bugarskoj. Ne samo kako bismo imali predstavništvo Europske investicijske banke, nego da pomognemo u izradi projekata, da bolje surađujemo sa nekoliko sektora. Ključna je suradnja naravno s vladom, međutim neki od vas su spomenuli i privatni sektor i veću potporu koju bi trebalo dati e, privatnom sektoru u financiranju. Ako otvorimo te urede, ne samo e, zastupništva same banke, nego ako e, stvarno se približimo našim klijentima, malim i većim klijentima, jer neke zemlje E, u nekim zemljama su recimo srednja poduzeća nešto što je u Njemačkoj malo poduzeće pa moramo to imati prema to prilagoditi konkretnoj zemlji. Spomenuo sam Normandiju ne samo taj dio Francuske, međutim mi smo aktivni i u području malih srednjih poduzeća u svim kohezijskim regijama Francuske financiramo suradnju vlade sa nacionalnim promotivnim institucijama, dakle takozvana mekana infrastruktura, to je obrazovanje, ne samo sveučilišta, nego i osnovne škole u Francuskoj, liceje, e, dakle gimnazije i e, srednje obrazovanje. a pokušavamo naći različite mogućnosti za financiranje ili sufinanciranje recimo energetskih regionalnih projekata normalnu opskrbu i proizvodnju energije, a isto tako projekte za e, uštedu energije. Ne samo u javnim zgradama, nego i u privatnim e, zgradama i kućama. Spomenuo bih e, još jednu stvar koja nije izravan odgovor na pitanje, ali je važna. E, suradnja sa nacionalnim promotivnim institucijama znači jednu stvar. Jedno je e, podijeljeno financiranje i ponovno dijeljenje, a drugo je suradnja vezana za savjetovanje. Imamo mnogo memoranduma o sporazumijevanju sa takvim institucijama i mi onda e, dijelimo naše savjete i koristimo njihove savjete za financiranje projekata, a imamo i nekoliko platformi. Koristimo različite platforme uz suradnju e, nacionalnih razvojnih institucija. Imamo dobre primjere, uglavnom sa velikim institucijama u Italiji, Francuskoj i Njemačkoj, i u Španjolskoj sa ICAO, oni su vrlo aktivni, međutim imamo i dobre primjere u Poljskoj sa BGK-om, Mi stvaramo te platforme, imam tri minute, dobro. Znam, znam, ali imate mnogo pitanja pa moram odgovoriti na njih ne odvojeno, nego nekako ih eh, sažeti. Što se tiče brojki, nekih od tih brojki, imamo određene brojke i na kraju ožujka, jer to je e, kraj prvog tromjesečja u godini, imat ćemo nove brojke vezane za naše aktivnosti. I mislim da bi bilo dobro da gospođi Mihajlovi pošaljem e, ažurirane brojke na kraju ožujka za nekoliko djelatnosti vezane za politike kohezije i konvergentnosti i e, za nove FCS i projekte. Međutim, uvijek e, su zanimljivi projekti u pripremi zato što e, to prvo ulazi u EFSI, a onda u druge djelatnosti banke. Zbog toga što moramo ocijeniti kvalitetu projekata. Što se tiče energetske politike, želim spomenuti dvije stvari. Europska unija ima svoju vlastitu energetsku, zajedničku energetsku politiku, međutim u ovom trenutku je odgovornost za energiju na ramenima država članica. Međutim, kada financiramo neki projekt, moramo jako dobro procijeniti sam projekt. Ako koristimo novac Europske investicijske banke, da recimo financiramo plinovod, uvijek e, procijenimo zašto je to važno. Postoje velika pitanja na koja nemam potpune odgovore. Međutim, kada to financiramo, uvijek razgovaramo o aktivnostima za klimu i kako, se, kako to na njih utječe i je li ovaj projekt bolji i uvijek ćemo financirati bolji projekt koji ima bolji učinak na okoliš. Dakle, moramo paziti i na sigurnost i zaštitu energije i, i e, sigurnost opskrbe energijom. To je bitno za e, određenu zemlju. Dakle, ako financiramo projekt e, koji podržava fosilna goriva u Poljskoj, možda je to bolje nego financiranje nekog drugog e, projekta vezanog za energiju. To je slučaj ponekad i kada se radi o nuklearnim, e, o nuklearnoj energiji. Posebno kada se radi o obnovi e, takvih nuklearnih elektrana, uzevši u obzir naravno sigurnost. Nažalost nisam možda uspio odgovoriti na sva vaša pitanja, imam veliki popis vaših pitanja i pokušat ćemo izravno na njih odgovoriti jer je apsolutno važno za nas i osobno za mene pa je dobro da mogu doći ovdje i odgovoriti e, na vaša pitanja i podastriti vam informacije banke vezane za kohezijsku politiku i druga pitanja vezana za banku. Hvala. Hvala gospodine Baranje, ovo je naša zadnja, nije zadnja rasprava, tako da imat ćemo još prilike da raspravljamo. Gospodine Molterer, e, ispričavam se, da, pokušat ću ubrzati. Kao prvo, što se tiče pitanja vidljivosti onoga što mi radimo, mi želimo e, više surađivati sa odborom regijom jer su oni za nas važni partner, posebno što se tiče urbanog i ruralnog razvoja. Kao što je Laslo rekao, mi smo međuvremeno otvorili puno regionalnih ureda. To nije e, bio naš, e, naša obveza, ali mislimo da je to važno i organizirali smo te manifestacije gdje objašnjavamo ljudima, građanima što je to Europski fond za strateška ulaganja, što je iza toga. Što se tiče Hrvatske, mi jesmo održali taj sastanak u Hrvatskoj u Zagrebu u prosincu. E, to je e, i HBOR bio naš partner i imali smo jedan poseban zajam predviđen za turizam i taj instrument je pravi izvor zajmova u tu svrhu. Kohezija, naravno mi nemamo kvote za pojedine zemlje, ali imamo obvezu da na pošten način, na pravičan način raspodijelimo sredstva po svim zemljama članicama. Ono što je ključno je da idemo u onom e, smjeru da se bolje koriste ti instrumenti kao prvo regionalni fondovi, ESI fondovi, moramo paziti da previše ne brkamo te kratice jer oni su upravo namijenjeni regijama. Tako da bolja suradnja između ESIF-a i EFSI-a je od ključne važnosti kako bismo postigli ove kohezijske ciljeve. I naravno kroz lokalne banke i institucije to je veoma važno. Već sam rekao za raspodjelu, na pitanje je bilo e, zašto ne u svih 28 zemalja. Zašto? Zato jer smo tek prošle godine to pokrenuli. To je jedna od najbrže donesenih odluka da se ta uredba donese, ali priprema kvalitetnih projekata zahtjeva vrijeme. Ja stoga očekujem da će svih 28 zemalja aktivno sudjelovati u tim aktivnostima, ali mi naravno ne možemo utjecati na različite strukture u zemljama članicama. Imate strukture koje su decentralizirane gdje trebamo surađivati sa regijama, ali imate i centralizirane strukture gdje se mora surađivati sa centralnim e, nivom. Tako da e, jedno rješenje za sve nije pravo rješenje, nego moramo se prilagoditi pojedinim slučajevima. Što se tiče politike Europske unije. Samo da još jednom pojasnim. Mi imamo obvezu da provodimo politiku Europske unije. Svaki projekt to ste vi ispregovarali, to je onaj, oni rezultati. Znači prvo, prvo što moramo vidjeti kad se dodjeljuju ti bodovi za bodovanje, to je, je li to u skladu sa politikom Europske unije. Vi ne možete kritizirati Europsku investicijsku banku što slijedi tu politiku, a istovremeno da to od nje tražite mi moramo znači te politike provoditi. I što se tiče proizvoda, mi proizvode e, temeljimo na e, potražnji, dakle mi ne čekamo što nam kažu političari. Mi moramo također vidjeti što tržište traži od nas. I jedan, dobro, jedan dobar primjer je bio to, vi ste nas pitali za ECP. Dakle, oni imaju novac, ali e, kada banke ne pozajmljuju novac, onda tu postoji taj kapacitet e, za dijeljenje rizika. A mi zapravo onda dijelimo rizik sa bankama jer omogućujemo bankama da e, svoj kapital koriste za davanje zajmova. I to je pravi način da se postigne cilj. To se tiče ovih multiplikatora, mogu reći da smo na pravom putu multiplikator je, ja bih rekao, da je to u okviru onoga što vi očekujete od nas. Mi možemo na kraju razdoblja e, donijeti ocjenu jer to je taj pristup o portfelju. U Grčkoj nismo imali još EFSI projekata, ali s vremenom se razvijaju ti projekti. I ja ću vam reći kada i ako mm, se nešto osmisli. Mislim da će to biti relativno brzo, to je ta, ta neka naznaka koju vam već sad mogu dati. A SF i FC to je jedna od zadaća ovog task force radne skupine o kojoj je Laslo govorio, koja posebno se fokusira na Grčku. Što se tiče sf i FC, ono što ja namjeravam napraviti je pokazati na praktičnim primjerima kako to funkcionira. Svrha nije da se e, zamijeni novac iz bespovratnih sredstava. On će i dalje ostati na raspolaganju. Mi ne možemo e, više godišnji financijski okvir izmijeniti, ali mi možemo poboljšati korištenje nepovratnih sredstava. Da, vi ste u pravu, radi se o dva različita svijeta dva različita svijeta sa regulatornog stanovišta i tu ima nekih još e, stvari da se poboljšaju stvari i zbog toga je upravo ova revizija e, PFO-a jako važna. Što se tiče podrške malim i srednjim poduzećima, mi jesmo povećali svoju podršku iznad onih 50% e, doprinosa koji idu upravo za male i srednje poduzeća. Mi to možemo povećati do 75% i e, mi smo smanjili prag za direktni pristup sredstvima, to je sa 25 na 7,5 milijuna. To znači da čak i manje kompanije mogu tražiti novac od EIB-a. E, zašto se radi o javnim, a ne privatnim projektima? Reći ću vam zašto. Kad smo počeli raspravu 2014. mi smo pozvali zemlje članice da nam predstave projekte taj e, projektni e, razvojni niz o kome se govori o project pipeline ali e, samo su postojali projekti u javnom sektoru ali sada već polako nagovaramo i privatni sektor da se uključi i da krene u tom smjeru mi ne financiramo proračun nikad to nismo radili ali ono što se događa i to je zapravo i bila svrha EFSI-a, dakle ako se projekt ne može isfinancirati na klasičan način iz proračuna i ako ja, tijelo javne vlasti se odluči da za javno privatno partnerstvo, onda je EFSI na raspolaganju. To ste od nas tražili. Dakle, da privučemo privatni kapital, da omogućimo ulaganja, da deblokiramo ulaganja i to je način na koji smo zapravo utabali put. Mi pratimo provedbu do najzadnje faze zato što ako hoćemo povratiti ulaganje onda je veoma važan, važna kvaliteta i provedba projekta. Ono što nije točno, a neko je to rekao, EFSI nije kompliciraniji od EBA. zato što izvođači nikad ne dolaze, odnosno promoteri nikad ne, ne dolaze u kontakt, odnosno dolaze u kontakt sa E i B-om i onda se traži jamstvo za e, validaciju. Znači promotor ima samo još jednu stvar, a to je nešto što smo mi morali uvesti na vaš zahtjev. Imamo revizorski sud, budući da se radi o europskom novcu, vi ste tražili da se isto podnosi izvješće njima. I to je drugčije nego kad se radi o Europskoj investicijskoj banci, jer mi inače ne izvještavamo parlament o tome. A neki puta su ti promoteri imali problema, neki puta baš nisu to sasvim dobro shvatili. I samo još hoću jedno reći, ono što je ključno, ako hoćete imati transparentnost, onda morate poštivati e, ugovore o povjedljivosti ako je to ako to zahtijevaju kompanije u sektoru istraživanja i razvoja. Ako kompanija koja se bavi istraživanjem i razvojem ulože u razvoj, po definiciji je to povjedljive prirode. Zato što inače će svi konkurenti znati šta oni rade. Ako hoćete privući privatne ulagače, morate poštivati te njihove zahtjeve. Hvala. Hvala. Ja znam, odnosno sigurna sam da ćemo na kraju ove godine imati još jednu dulju raspravu. Nastavit ćemo ovaj razgovor. Hvala vam na vašem sudjelovanju. Hvala na ovim interesantnim i detaljnim informacijama. Imam još samo dvije stvari koje vam želim reći. Odluke koordinatora su dostavljene svima i mislim da ih možemo svi odobriti, nema komentara, znači zapisnik se usvaja. Nemamo nikak, ništa pod točkom razno. Vi ste htjeli nešto, samo jedan detalj. Mogu li to u pismenom obliku dati? U pismenom obliku ću to dostaviti. Da, ako ima ikakvih primjedbi na zapisnik možete to u pismenom obliku dati. Nemamo ništa pod točkom razno. 18. travnja se sastajemo ponovo. Zahvaljujem se i prevoditeljima na njihovoj, njihovom strpljenju i suradnji. Hvala. Ovime